May I ask you to sit, please? Molim vas, sjednite. Take a seat. Sjednite, molim vas. So we can start with the hearing. Thank you. Kako bismo mogli započeti sa saslušanjem, hvala. Dear colleagues, I would like to welcome... Dragi kolege, pozdravljam gospodina Valdesa Dombrovskisa, izvršnog potpredsjednika te kandidata za povjerenika za e, ekonomiju koja radi za ljude. Na ovom zajedničkom u kojem ću vrlo rado supredsjedati sa gospodinom e, Konsonovom. bilo mi je drago i da odbor za proračune koji je pridružen e, ovom, ovom saslušanju da je ovdje s nama. Prije nego što krenemo sa saslušanjem, dopustite mi da e, podsjetim da u skladu sa smjernicama za odobrenje povjerenika, što je aneks broj 7 poslovnika, da parlament procjenjuje kandidate za povjerenike E, na temelju njihove opće kompetencije, na temelju njihove opredjeljenosti za Europu i osobne nezavisnosti. Isto tako procjenjujemo znanje e, pojedinih potvelja koje dobivaju te e, komunikacijske vještine. Dopustim isto tako reći da prije saslušanja je kandidat zapovjednika napismeno odgovorio na naš pripremljeni upitnik i vi ste svi dobili odgovore na ta pitanja na svim jezicima. Na kraju krajeva, molim vas, znajte da je odbor za pravna pitanja rekao da nema nikakvih primjedbi što se tiče održavanja ovog saslušanja. Hvala vam lijepa, gospođo Tineli. Dopustite i da ja srdačno pozdravim gospodina Dombrovski sa na ovom saslušanju i dopustite mi da vas upoznam, drage kolege, sa postupkom kojih ćemo imati za današnje saslušanje. Prvo ćemo riječ dati gospodinu Dombrovskisu za uvodne izjave u trajanju od maksimalno 15 minuta. Zatim ćemo imati 25 pitanja od strane zastupnika i to u dva kruga. Prvi krug sastojat će se od sedam pitanja koje će postavljati predstavnici klubova zastupnika, a drugi krug sa osamnaest pitanja tiče se e, raspodjele e, pitanja između kluba zastupnika, uključujući i predstavnike nezavisnih zastupnika. Raspravu ćemo održati prema vremenskim e, slotovima u trajanju od pet minuta za svaki. Dakle, prvo ćemo imati postavljanje pitanja u trajanju od jedne minute, zatim odgovor u trajanju od dvije minute, zatim e, dopunsko pitanje u trajanju od jedne minute i još jedan put znači, odgovor na to pitanje u trajanju od jedne minute. Nakon toga, nakon rasprave, će gospodin Dombrovski također imati još pet minuta na kraju sastanka za završne riječi i molimo ljubazno sve govornike da se pridržavaju zadnjih vremenskih rokova kako bismo mogli svakom govorniku e, dati e, jednaku pažnju. E, kao što znate ovdje imamo ovaj bad i nećemo se usučavati koristiti ga. Isto vas molim da se pobinete, da uvijek vodite računa o vremenu. Imajte na umu isto tako da imamo usmeno prevođenje na sva 23 jezika što održava jezičnu raznolikost u našem domu. Unatoč tome, podsjetila bih sve govornike da ono što će reći, da se to treba doslovno prevesti, što znači da kojim god jezikom govorite, molim vas da ne govorite prebrzo, uvijek razmišljajte o našim usmenim prevoditeljima. I na kraju krajeva, prenosit dakle, ćemo uživo raspravu na internetskim stranicama parlamenta, te će također biti moguće pristupiti i video zapisu saslušanja na istoj internetskoj stranici, a sada mislim da možemo krenuti. Da, gospodine Dombrovski, se imate sada riječ, imate 15 minuta za vaše izlaganje, hvala vam, izvolite.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 vienlaikus saglabājot Eiropas unikālo sociālās tirgus ekonomikas modeli. Esmu gatavs uzņemties jaunos pienākumus, lai koordinētu darbu pie Eiropas ekonomikas, kas strādā cilvēku labā. Honorable members, I will now continue in English. Looking at the world today, we can no longer assume that economic and social progress based on democratic values, international cooperation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 our social policies must accompany these transformations so that we build a more inclusive society. Honorable members, the EU Uvaženi zastupnici, gospodarstvo Europske je snažna sila u svijetu. Jedinstveno tržište je naš najvažnije dobro koje se tiče preko 500 milijuna potrošača, 22 milijuna poslovnih subjekata i BDP od preko 15 milijuna eura. Euro je uspješna međunarodna valuta, druga po redu koja se najviše koriste za plaćanja i za globalne rezerve, odmah i za američkog dolara. Moramo osnažiti našu gospodarsku monetarnu uniju. A e, europodručje je dalje otvoreno, naravno, svim državama koje žele mm, mu se pridružiti, poput Bugarske i Hrvatske. Ali kako bismo pojačali političku i ekonomsku težinu europodručja, moramo raditi nadalje i moramo raditi na nezavisni način. Ako smo snažni i stabilni ekonomski akter, onda ćemo moći promicati e, jedan međunarodni poredak koji se temelje na pravilama i moći ćemo se odupiti ovim trendovima koji idu ka regionalizaciji u svijetu. Moramo produbiti ekonomsku i monetarnu uniju. Europska gospodarska suverenost leži na e, snažnim nacionalnim ekonomijama koje moraju održavati reforme kako bi se suočile sa e, tim transformacijama koje su u tijeku. Snažne ekonomije moraju izgraditi fiskalne e, bafere u, kada su vremena dobra kako bi ih mogli kasnije koristiti kada se ekonomija uspori. To je i cilj pakta o stabilnosti rastu. Ali prava su postala presloženija. Moramo imati raspravu da vidimo postoji li konsenzus za pojednostavljenjem Ekonomska suverenost zahtjeva da europodručje ima solene financijske alate kako bi se bavila prevencijom i borbom protiv krize, što znači da moramo imati reformirani europski stabilizacijski mehanizam te e, proračunske instrumente za europodručje za koje je komisija već predstavila zakonodavne prijedloge. Mi ćemo graditi na tome tako što ćemo isto tako i razvijati e, europski e, sustav za osiguranje za nezaposlene. Ne možemo imati ekonomsku suverenost bez snažnog financijskog sustava. U prošlom mandatu smo značajno napredovali što se tiče bankovne unije i unije e, tržišta kapitala. Europski bankovni sektor je sada mnogo solidniji nego kada smo e, preuzeli e, našu dužnost 2014. godine. Banke imaju više kapitala i otpornije su što se tiče likvidnosti. Razine e, kredita koji se ne mogu otplatiti su pali za e, gotovo 50%, iako su i dalje u visokom postotku u nekim državama. Bankovnu uniju sada moramo zaključiti kao dio toga, moramo se usuglasiti oko europskog sustava e, za osiguranje depozita kako bismo uvjerili europljane da su njihovi štedni polozi jednako zaštićeni gdje god živjeli. Mala i srednja poduzeća su osnovica europske ekonomije. Oni imaju kapacitet za inovacijama, imaju talente što je od, od ključnog značaja za europsku gospodarsku suverenost. Ali prečesto e, se presele izvan Europske unije kako bi, kako bi mogli rasti. Zašto naši budući predvodnici odlaze? Jedan razlog je taj što im je teško ovdje pronaći financiranje na tržištu. To je jedan od važnih razloga zašto nam je potrebna unija tržišta kapitala. Nova komisija će ložiti jedan novi fond e, za mali srednja poduzeća kako bi izašli na burzu. Zajedno sa mojim kolegama predložit ću strategiju e, kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima da se suoče sa izazovima što se tiče zelene tranzicije, digitalizacije i promjene u trgovinskim obrascima. U idućih nekoliko tjedana okupit ću one koji provode političke mjere, industriju, potrošače kako bi kupili nove ideje o tome kako razviti tržišta kapitala koje imamo. E, pojačati opću svojnost znači isto tako preuzeti odgovornost za integritet e, financijskog sektora u Europi. Novi izabrana predsjednica von der Leyen mi je povjerila e, zadaću da se borim protiv pranja novca. Ja to smatram vrlo ozbiljnom zadaćom te se veselim raditi na tome sa europskim međunarodnim partnerima. Moramo pojačati nadzor i provedbu uključujući i prekograničnu. Mislim da bismo mogli mnogo postići kada bismo posebne nadzorne zadaće što se tiče borbe protiv pranja novca i koordinaciju istih penjeli na jedno tijelo na razini Europske unije. Uvaženi zastupnici, moj drugi cilj će biti koristiti fiskalne, ekonomske i financijske politike kako bi podupljali zelenu i digitalnu transformaciju. Kao što znate, moji kolege Franz Timmermans i Margaret Vestager bit će zaduženi sa uvođenjem promjena u, u ta dva područja, te se veselim tome što ću surađivati s njima. Kako bismo financirali taj prijelaz ka ekonomije sa e, nultom stopom emisija, Europa će Europi će biti potrebno mnogo investicija. Na biljune eura u idućih nekoliko desetljeća i za to će nam biti potrebno kako javno, tako i privatno financiranje. Kako bi stimulirali privatno investiranje, trebamo stvoriti za to regulatorne poticaje i mogućnost da e, europski proračun još i više postigne tu, taj učinak financijske poluge. Što se tiče regulatorne strane, vrlo sam ponosan što je Europska unija bila prva regija koja je uvela e, vrlo e, oštre zakone o državnom financiranju. Sada se moramo usuglasiti o jedinstvenom e, klasifikacijskom sustavu za Europsku uniju, takozvanoj taksonomiji, kako bi definirali što je održivo, a moramo isto tako izraditi standarde za zelene obveznice i e, eko oznake. Moramo paralelno izgraditi i e, plan za ulaganje za Europu. Zajedno sa kolegama ću razraditi ulagački plan za održivu Europu koji će postići jedan biljun um, održivog ulaganja u idućih deset godina. Radit ću na, zajedno sa Europskom investicijskom bankom kako bi uh, ju izmijenili u jednu banku za klimu. Do 2025. godine želimo da 50% njenog financiranja bude posvećeno klimi. U važnoj zastupnici Europa je bila globalni industrijski predvodnik uh, mnogo desetljeća. Kako bi to zadržali, moramo uh, promicati jaku produktivnost i um, jaku konkurentnost Europe, uzevši obzir ta te mnoge izazove koje nas očekuju. I zbog toga ja želim raditi sa kolegama kako bi razvili dugoročnu tradiciju i kako bi Europa i dalje bila e, vrlo snažna industrijska sila. Trgovinska politika je tu važna zato što nam može promicati šire ciljeve što se tiče ekonomije, tehnologije, zelene tranzicije, održivosti ili radničkih prava. Europska unija je najveći svjetski izvoznik i uvoznik i mora i dalje nastaviti postavljati globalne standarde, ali je putem jednog e, trgovinskog programa koji će biti otvoren i pravedan. I to je posebice važno kada vidimo kako napreduju tehnologije. Što se tiče financije, tu imamo veliki potencijal, primjerice možemo potrošačima dati bolji i brži pristup financiranju izradit ću novu strategiju za Europu kako bismo izvukli e, ono najbolje iz finteha i kako bi se mogli globalno i natjecati. E, instant plaćanja su dobar primjer za to. U isto vrijeme moramo se osvrnuti na rizike poput e, nelojalne konkurencije, natjecanja, kibernetičke sigurnosti i izazove koji se tiču financijske stabilnosti. se treba nam zajednički pristup što se tiče kripto dobara poput Libre i tu mislim predstaviti novo zakonodavstvo s tim u vezi Uvaženi zastupnici, zelena i digitalna transformacija može biti uspješna samo ako je socijalno pravedna, a to se neće dogoditi automatski. I stoga je moj treći cilj taj da se probinem da će se naše socijalne politike razviti kako bi popratile te transformacije. Na taj način ćemo poboljšati živote ljudi i pobinuti se da nikoga ne zapostavimo. Predstavit ćemo akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava e, na učinkovit način diljem Europske unije. Također ćemo iznijeti ciljane zakonodne e, prijedloge, primjerice jedan okvir za minimalne plaće. Moramo nastaviti raditi i na europskom semestru. E, socijalne primjedbe su već sada, čine već sada gotovo polovicu svih preporuka za pojedine zemlje. Isto tako se mislimo osvrnuti i na naše buduće gospodarsko upravljanje. Moramo integrirati e, ciljeve za održiv razvoj UN-a u ciljeve semestra kako bismo promicali kako uključiv, tako i održiv rast. Tijekom ovog mandata smo ponovno pokrenuli socijalni dijalog u Europske unije. Uključiti socijalne partnere u potpunosti u sve to će biti ključnog značaja za digitalnu i zelenu transformaciju i za to da europski stup socijalnih prava doista e, može biti funkcionalan. Uključivi održiv rast znači isto tako da moramo postići e, ekonomsku konvergenciju i koheziju europskih regija. Europski strukturni fondovi će nam pomoći postići okolišne inovacijske ciljeve koje imamo i e, omogućiti nam da imamo preškolovanje i cjeloživotno učenje. Moramo pomoći ljudima i regijama koji će najveće propatiti zbog zelene tranzicije putem jednog novog eh, fonda za pravičnu tranziciju. Jedna završna točka. Ne možemo biti socijalno pravedni ako nemamo i poreznu e, pravdu. Ova komisija je uspostavila više obvezujućih reformi što se tiče pravednog oporezivanja u proteklih e, pet godina nego, što je itko učinio u proteklih 20 godina. Nastavit ćemo raditi na e, borbi protiv izbjegavanja poreza, to sam radio i u prošlom mandatu. Imamo primjerice prijedloge što se tiče izvješćivanja po pojedinim državama, a multinacionalne kompanije moramo dobro oporezivati tako da naši građani i na poduzeća ne moraju snositi nepravedan porezni teret. E, uvaženi zastupnici, ja sam uvijek radio u jednom duhu kolegijalnosti i na taj način ću i nastaviti raditi. U proteklih pet godina sam e, vrlo e, zbliza radio s Europskim parlamentom i ako mi ukažete ovo novo povjerenje, onda ću radu nastaviti raditi na tom podonosnom odnosu. Europska unija i svijet su sada na rubu jedne od najvažnijih tranzicija i transformacija u povijesti, a naš cilj je isti, a to je da ostvarimo jednu ekonomiju koja će raditi za ljude. Hvala vam na pažnji i veselim se vašim pitanjima. Hvala vam, gospodine Dombrovskis. Prelazimo na prvu rundu pitanja. Riječ je o predstavnicima sedam klubova zastupnika. Zastupnika Karas u ime kluba EPP-a. gospođo predsjednice, dame i gospodo, gospodine Dombrovskis, Hvala vam na jasnim uvodnim riječima za stabilnost, rast, zapošljavanje, konkurentnost, ulaganja. Od ključne važnosti je nastaviti primjenjivati globalne standarde i istovremeno voditi računa o evropskim specifičnostima. Također moramo jačati načelo proporcionalnosti. I kako to obaviti u skladu sa bazelskim paketom? Kako ćete se osigurati u veću zaštitu ulaganja u današnjem kontekstu nakon nedavne presude Europskog suda? Hoćete li podržati zakonodavne prijedloge za stvaranje e, nove, nove, platforme za rješavanje e, sporova. Mr. Karas, e, thank you very much. Karas, hvala vam na ovim pitanjima. Prije svega o jednakim pravilima za sve u području bonitetne regulative. Vidjeli smo tijekom zadnje financijske krize da se financije imaju globalnu dimenziju i onda je, kada je riječ o novim financijskim zakonima, potreban globalni odgovor. To je dio rada koji spada dakle, u, u područje djelovanja odbora iz eh, Bazela. Vidjeli smo njihove prijedloge i zahvaljujući njima danas su banke bolje kapitalizirane, raspolažu većom likvidnošću. Mi smo preuzeli obaveze vezane uz multilateralizam u financijskoj suradnji sa ostatkom svijeta. I u tom duhu prilazimo svim pitanjima. Dakle, da su svakim, svim tim zakonodavnim tekstovima nalaze preporuke odbora iz Bazela. To se tiče i dovršetka provedbe tih preporuka. Imamo razdoblje do 2027. do kojeg to valja provesti. Već sad smo zatražili studije utjecaja od europskih nadzornih tijela naročito što se tiče outputa. A sljedeće će biti javna konzultacija o ovom pitanju. Što se tiče vašeg drugog pitanja o presudi Europskog suda, takozvani intraevropski bitovi, odnosno sporazumi, trenutno pronalazimo načine da poboljšamo klimu za ulaganja i zaštitu ulagača u ovom novom kontekstu. Follow pitanje, izvolite. Hvala vam. Naš se bankovni sektor razlikuje od onog američkog i naše gospodarstvo je drugačije. Zato je važno znati hoćete li nastaviti podržavati mala i srednja poduzeća i naš bankovni sektor – kako ćete se osigurati da se uzmu u obzir i interesi država članica koje još nisu u eurozoni. Primjerice kada je riječ o novom programu reformi i europskom proračunu. Dakle, odgovor na prvo pitanje. Primjena Bazela 3 uzima u obzir evropske specifičnosti, zato sada izrađujemo studije učinka i onda ćemo obaviti javno savjetovanje i u tome svemu ćemo uzeti u obzir evropsku dimenziju. Potom vaše pitanje vezano uz podršku srednjim i malim poduzećima. Time smo se bavili u prošlom mandatu i tako ćemo nastaviti raditi u idućem mandatu. Što se tiče odnosa zemalja koje su u eurozoni, koje nisu vezano uz proračun i tamošnje instrumente za konvergenciju, radimo na pronalaženju ravnoteženog pristupa za zemlje koje nisu u eurozoni imamo odgovarajući reformski instrument koji nam je na raspolaganju, nalikuje onima koji se koriste unutar eurozone. Hvala vam, zastupnik Silva Pereira iz kluba SID. Hvala vam, gospođo predsjednice, gospodine Dombrovski, se dobrodošli na ovo saslušanje. Bavit ćete se koordinacijom reformom i refokusiranjem ekonomskim upravljanjem u europskom semestru. Pozdravljamo vaše zalaganje na nastavku suradnje sa Europskim parlamentom u tim pitanjima i što ćete fokusirati Europski semestar na njegovu socijalnu dimenziju, što ćete jačati socijalni stup prava te se zalagati za e, primjenu ciljeva održivog razvoja. Pa zanima me kako ćete točno to učiniti. Hoćemo li imati konkretne ciljeve vezano uz politike koje se tiču okoliša i socijalnih pitanja? Jesu li tu neke obvezujuće odredbe vezane uz održive, ispunjavanje održivih <clears throat> ciljeva i održivo ulaganje? Onako slično kako postoji u slučaju proračunskog deficita ili će to biti e, ne, druga vrsta dimenzije unutar e, ekonomskog e, upravljanja. Hvala vam na ovom pitanju o ciljevima održivim razvoja, o ciljeva održivih razvoja unutar europskog semestra. Cilj naš, koordinacije naših politika jest postići održivi gospodarski rast, točnije riječ je o ekonomskim e, i, ekonomskim i financijskim i održivim dakle, ciljevima koje želimo postići. Veći fokus će se uputiti na socijalnu inkluziju, na učinak po okoliš, što ćete vidjeti i u našim preporukama. Treba se održavati redovno, redovan monitoring dakle, postignutog napretka unutar europskog semestra. Također ćemo izdati odgovarajuće preporuke vezane uz zelenu tranziciju poput zelenih ulaganja u naše gospodarstvo, tranziciju i pravednu tranziciju. Potom će tu biti analizirani dakle, odgovarajući sektori politike te nacionalna ulaganja također će biti fokusirana na održivost e, i radit će se na bolje povezanosti sa europskim semestrom i sa fondom, Europskim fondom za strateška ulaganja. Kada govorimo o obvezujućim klauzulama, kao što znate imamo postupak za mikroekonomske dakle, neravnoteže. Tu ćemo moći posegnuti za tim instrumentom. Ali ćemo obvezujućim učiniti smanjenje emisija, dakle poput onih koje već postoje u nekim drugim našim politikama koje su dio poštovanja, dakle obaveza preuzetih e, sporazumom iz Pariza, sve u sklopu ove zelene tranzicije. Imate li potpitanje? Jedan od e, najvećih izazova u smislu ekonomskog upravljanja jest e, odgovor na trenutno usporavanje trendova u gospodarstvu. Europska središnja banka traži snažniju poreznu politiku, traži da se iskoriste dakle, dostupni prostor za taj manevar. Slažete li se sa gospodinom Dragijem i gospođom Lagarde da je ta politika potrebna? I slažete li se da je potrebno reformirati pakt za rast i stabilnost, uvesti zlatno pravilo kojim bi se promovirala ulaganja, onako kako je to predloženo od Europskog fiskalnog tijela. Hvala vam na pitanjima. Što se tiče izjava ESB-a p-a vezano uz usporavanje europskog gospodarstva, jasno je da moramo odgovoriti kroz porezne politike. Dakle, da, slažem se sa tim izjavama. i uskoro ćemo na tu temu održati raspravu u Ekofinu i u Euro e, skupini, dakle tu ćemo promišljati odgovarajući odgovor. Kao što znate, bavili smo se poreznom situacijom u europodručju unatrag nekoliko godina. Europska porezna pravila Da, možemo se tu nadovezati na rad Europskog fiskalnog tijela kada je riječ o eh, ograničavanju dakle, zlatnog eh, pravila treba uzeti u obzir eh, potrebu stvaranja jednog šireg konsenzusa kada je riječ o uvođenju, odnosno reformi poreznih pravila. Hvala. Luis Garicano iz kluba Renew Europe. Gospodin Dubrovskis, Vi ste bilo sjajno čuti vaše stajalište o tome što je potrebno poduzeti. Mario Draghi nas je posjetio prije nekoliko tjedana u odboru, dao je rok od 12 mjeseci za dovršetak bankovne unije, rekao da je toliko vremena potrebno za to. To doista moramo učiniti zato što je pred nama još jedna mogućnost e, gospodarske krize, a nismo učinili sve što možemo da bismo izbjegli negativne scenarije koji su nam prijetili 2012. koje bi nas gurnuli u doista katastrofalnu situaciju. To je jedan e, ključni cilj e, stvaranja bankovne unije. Smatram da se još nije dovoljno toga učinilo. Dokaz tome je da bankovna unija ne ide u pravcu u kojem želimo da ide, mislim pritom na prekogranične zajmove, niti dakle, ulazak određenih e, banaka u područje izvan e, njihovih e, granica, odnosno njihov prodor na susjedna tržišta. Koji su to dijelovi još slagalice koje nedostaju? On svakako je to europski sustav osiguranja depozita. Imali smo nedavno vaš prijedlog prije nekog vremena, potom pitanje sanacije, potom imovina u eurozoni. Hoćete li se vi zalagati za te reforme? Hoćete li raditi s nama na ispunjavanju ovih reforme? Uh, Hvala vam na ovim pitanjima. Dobro bankovne unije. To je visoko na našoj listi prioriteta. Imamo dva stupa bankovne unije koji su već e, na snazi, dakle jedinstveni mehanizam za sanaciju i nadzor, dakle imamo jedinstveni set pravila a treći stup je dakle Europski sustav osiguranja depozita i komisija će nastaviti raditi na tim pitanjima te kako izaći iz trenutne situacije, odnosno ovog e, sporog e, napretka na razredi tog sustava u vijeću. Nadamo se pozitivan ishod sastanka skupine na visokoj razini. A tu je također novi zamah koji dolazi od strane parlamenta. Ja ću e, tu, ako treba, dakle, unijeti neke nove elemente u raspravu. Tu je također važno pitanje o jedinstvenog fonda za sanaciju. Tu postižemo odgovarajući napredak. Što se tiče sanacije, tu je pitanje razvoja potrebnih buffera. Potom imamo tu čitav niz povezanih pitanja gdje trebamo pronaći rješenja za stopu likvidnosti, dakle u slučaju sanacije. Tu ćemo čuti što ima ESB, što reći, potom sigurna imovina, imamo tu dakle pitanje obveznica koje su osigurane dakle kroz imovinu. Vidjet ćemo kako tu možemo dakle ponovno oživjeti raspravu o tim pitanjima. Izvolite nastav, imate pravo na dopunsko pitanje. Vidjeli smo što se dogodilo sa eh, zakonodavnim tekstovima o borbi protiv pranja novca. To su teme koje uzruljavaju naše građane. Vidjeli smo ove porezne olakšice koje se događaju, Panama Papers. Hoćete li preuzeti obavezu davanja prijedloga za stvaranje jednog jedinstvenog mehanizma kada je riječ e, o borbi protiv pranja novca i financijskog kriminala i to u prvih 100 e, dana vašeg mandata. Što se tiče borbe protiv pranja novca, mi imamo pravila koja su jedna od najstrožih koje se tiču tog problema. Ona se nalaze u našim direktivama, međutim provedba je na nacionalnoj razini. Imamo nedavne skandale vezane uz pranje novca koji su pokazali da provedba nije jednoobrazna. Kao što sam rekao u svom e, uvodu, bavit ću se ispunjavanje tih zadaća i zajedničkom koordinacijom na europskoj razini. Sad kad, kako će to biti tijelo, možemo o tome raspravljati, primjerice u kontekstu revizije europskog nadzornog tijela. Možda možemo tu pridodati dodatne nadležnosti Europskom bankovnom tijelu. <clears throat> Vidjeli smo što se nedavno dogodilo kada je riječ o ovim velikim skandalima. To je bilo malo, malo razočaravajuće. Moramo dakle poboljšati upravljanje u tom dijelu. Međutim, postoji mogućnost da se ove nadležnosti stave na europsku razinu. Hvala, Bas Ekaut iz Zelenih. Hvala vam. I dobrodošli gospodine Dombrovski. Vi ste obećali novu strategiju za zelena ulaganja i to ste istaknuli u svom, u svim odgovorima na naša pitanja. Rekli ste to i u današnjem uvodu, da se zalažete za održivo gospodarstvo, za zeleno ulaganje, da ćete pronaći načine kako ocijeniti projekte, jesu li oni doista takvi. Međutim, smatram da moramo biti ambiciozni, da moramo tu usmjeriti veće količine novca. Želimo čuti konkretne prijedloge o održivom financiranju. Hoćete li se osigurati da financijski dionici na tržištu otkriju informacije koje se tiču dakle, kvalitete ovih takozvanih zelenih investicija? Hoćete li također revidirati sustav izvješća koji obvezuje tvrtke da otkriju podatke vezanu uz održivost njihovih ulaganja, jednako je vezano uz financijske proizvode koje imamo na tržištu. I drugo, hoćete li se zalagati za donošenje zakonodavnog prijedloga koji će se baviti klasifikacijskim sustavom Europske unije koji će pokriti čitav spektar gospodarskih aktivnosti u skladu sa njihovom održivošću. I hvala vam unaprijed na konkretnim odgovorima na ova konkretna pitanja. Uh, uh, uh, hvala vam na ovim detaljnim pitanjima. Ono što je jasno jest da ćemo mi nastaviti biti ambiciozni kada je riječ o održivom financiranju. To je dio naših eh, nadležnosti kada je riječ o zelenoj tranziciji. Prvo ću se pozabaviti klasifikacijskim sustavom, odnosno taksonomijom. Sada ulazimo u trijalog vezan uz to pitanje. Nadam se da će to biti dovršeno tijekom ove godine. Taksonomija će nam postati osnova za brojne druge eh, novitete kao što su zelene oznake financijskih proizvoda i slično trenutno radimo na eh, okvirnom upravljanju vezano uz taksonomiju. Mi ćemo ju proširiti i na druga područja. Vidjeli ste, riječ je primjerice o ublažavanju posljedica klimatskih eh, promjena. Imamo tu ukupno šest područja gdje ćemo proširiti klasifikaciju i to je dakle sada nešto na čemu radimo. Želimo dakle pokriti što je moguće širi spektrum Nadalje što se tiče korporativnog izvješćivanja, tu smo objavili mm, dakle do detaljne odredbe vezano uz takvu vrstu izvješćivanja. Želimo proširiti područje primjene direktive i na druge financijske institucije, te želimo pojednostaviti sustav izvješćivanja. Dakle, pritom treba poštovati načelo proporcionalnosti. To je nešto čime se namjeravamo baviti. Također trenutno radimo i na mjerama koje se bave dakle, dionicima koji sudjeluju u ovoj vrsti financiranja. To se bavi primjerice ulagačima na tržištu i financijskim menadžerima koji rade sa ovim vrstom proizvoda. Dakle, u svakom slučaju ćemo nastaviti rad na ovim pitanjima, bit ćemo ambiciozni, blisko ćemo surađivati sa Europskim parlamentom. Imate još 30 sekundi za dodatno pitanje. Hvala. Kada ste govorili o standardima zelenih obveznica, hoćete li ovdje učiniti podatke dostupnima, hoće li sustav biti obvezujući, hoće li biti transparentan? Također ste spominjali Europsku investicijsku banku koja će postati banka za klimu. Možete li biti konkretniji vezani uz to pitanje? da razgovaramo o zajmovima za energetske projekte. Hoće li ona prestati financirati projekte koji se tiču fosilnih goriva, dakle ukoliko će danas sutra postati banka za klimu? Pa, počet ću sa ovim dijelom koji se tiče Europske investicijske banke. Dakle, naš projekt pretvaranja ove banke u banku za klimu to znači povećati udio financiranja koji je posvećen eh, financiranju borbe protiv klimatskih promjena i to na 25%. Također želimo polako isključiti financiranje fosilne energije. To je također dio naše strategije. Potom što se tiče eh, standarda za zelene obveznice, kao što znate, zatražili smo od naše eh, skupine stručnjaka dakle, da se pozabave ovim pitanjem. Nedavno smo dobili njihovo izvješće i to tu se nalaze dakle, preporuke vezane uz investicije u ovaj sustav. Mi ćemo nastaviti na osnovu tih preporuka u, dakle, u sastavu sljedeće Europske komisije. I tada ćemo se pozabaviti korištenjem ove scheme, te strategijom izdavanja zelenih obveznica. Hvala. Sad Guido Rail iz odbora za zapošljavanje iz kluba IDE. Poštovani gospodine Dobrovski, svi sanjate o ekonomiji koja će biti klimatski neutralna i za to želite investirati i jednu milijun eura. Ne kažete točno odakle će doći tih milijun eura. Ja mislim da će to najvjerojatnije doći od poreznih obveznika, što će onda dovesti do masivnog e, trošenja novca, jer nije moguće na taj način doista provesti strukturne promjene ili svojih radna mjesta. Ja dolazim iz Ruske oblasti koji je nekoć bio pokretač njemačke ekonomije sa ugljenom i sa čelikom, a čelika više nema. I iako smo na milijune investirali u to područje, čak i od strane Europske unije, je Ruska oblast <clears throat> danas najsiromašniji dio Njemačke. Tamo žive najviše siromašnijih ljudi i siromašne djece. Što znači želimo? Ako želimo vjerovati u borbu protiv klimatskih promjena, onda znamo svi da to nećemo moći ostvariti na razini Europske unije. Mi smo odgovorni samo za 10% emisija svjetskih emisija. Tko želi spasiti e, klimu, mora to raditi u Africi, u Kini i u Amazonskoj prašumi, a ne u Europi. Kako želite spriječiti da naraštaje radnika, njihovih obitelji, se žrtvuju zbog e, te opsjednutosti borbe klimatskih promjena? Uh, uh, Hvala vam na postavljenom pitanju. Što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, prvo bih želio reći da su klimatske promjene činjenica. Europa mora intenzivirati svoje aktivnosti na oblažavanju tih promjena jer bi trošak nedjelovanja bio još skuplji. Da kako moramo također ozbiljno uzeti u obzir socijalnu dimenziju zelene tranzicije i to je ono što komisija namjerava poduzeti. Jedan od e, prijedloga nove komisije jest osnivanje ovog fonda za pravednu tranziciju, što bi trebalo popratiti tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu te pomoći regijama i građanima na koje će se ta zelena tranzicija najviše odraziti. Prema tome imamo tu socijalnu dimenziju. kako će se zelena tranzicija odraziti na europsko gospodarstvo. Mislim da to, taj utjecaj može biti pozitivan. Ako usporedimo potencijalno klimatsko djelovanje sa scenarijom gdje e, se ništa ne poduzme, BDP Europske unije iznosi 1% više, odnosno iznosio bi 1% više ukoliko e, bi se proveo ovaj plan za ublažavanje klimatskih promjena isto vrijedi i za zapošljavanje, tako da je skuplje ne poduzeti ništa nego djelovati. Što se tiče Europskog investicijskog plana, mi namjeravamo mobilizirati privatna javna sredstva, e, iskoristiti uspjeh programa Invest EU i mobilizirati značajna sredstva iz privatnih izvora. Također ćemo raditi na planu za održiva ulaganja, o tome smo upravo razgovarali, to bi bio e, regulatorni stup ove tranzicije. Hvala, imate li dopunsko pitanje? Hvala vam tom odgovoru. A kako stojite što se tiče prijelaza na e-mobilnost. Dakle, automobilska industrija je pokretač e, europske ekonomije. U Njemačkoj svako sedmo radno mjesto ovisi o automobilskoj industriji, a u Francuskoj i Italiji nije mnogo drugačije od toga. Ima sada jedna nova studija sveučilišta Essen Duisburg koja kaže da samo tamo e, će se izgubiti 240 tisuća radnih mjesta. Svi veći dobavljači su rekli da će e, otkazivati Continental 20 tisuća primjerice radnih mjesta. Mislim da je to suludo. Mi znamo kako se uništava okoliš, zato što se proizvodi sirovina za akumulacijske baterije električnih vozila. Mi znamo da je to otrova, mi ne znamo dakle će doći električna struja za tu e-mobilnost. Hvala. Uh, on Što se tiče e-mobilnosti, to će biti sastavni dio našeg odgovora. Na razini Europske unije postoje obvezujući ciljevi za smanjenje emisija koji se odnose na automobile i kamione, međutim ne postoje kriteriji e, koji propisuju da se to mora postići isključivo putem e-mobilnosti. Može se raditi na poboljšanju učinkovitosti motora s unutarnjim sagorijevanjem ili korištenja vodika. E, to su samo neki primjeri. U svakom slučaju radi se na smanjenju emisija i mislim da će to u konačnici biti dobro za europsko gospodarstvo. Budemo li manje uvozili fosilnog goriva i manje ga koristiti za, koristili za automobile. Mislim da će to u konačnici biti pozitivno za europsko gospodarstvo. Dakle, električni automobili, e, automobili koji koriste vodik e, i tako dalje, također će se proizvoditi u Europi. Riječ ima Robert Zile iz kluba ECR. Izvolite, hvala vam. Ja bih vam želio pozdraviti i čestitati vam na imenovanju na ovu dužnost. Vjerujem da će predstavnik iz Latvije dobiti ovo mjesto. Kao prvo nešto o vašem portfelju, dakle naziv je gospodarstvo u interesu građana. E, Dakle, obično je gospodarstvo, obično, obično su ljudi ti koji rade. Vi ste spomenuli i održivost i socijalnu dimenziju. Međutim, Mislim da je ova poruka malo zbunjujuća, economy that works for people, mislim da mi moramo biti konkurentni na globalnom tržištu. ECR er je klub koji se uvijek zalagao za jedinstveno tržište, mi smo e, grupa desnog centra i možete se osloniti na našu pomoć. Vratit ću se na pitanje e, koje su postavili predstavnici Renew Europe. 1% e, dobiti od kaznenih dijela iz Europske unije se procesuira, međutim samo 0,5% bankarskih e, naknada se analizira. Dakle, ne radi se o tome da vi znate da su dakle velike europske banke također platile visoke kazne u SAD-u zbog pranja novca i zanima me vidite li moguća poboljšanja u suradnji i jedan dosljedniji pristup e, za koordinaciju rada financijskih obavještajnih jedinica u području pranja novca. E, e, Hvala vam. Ja ću odgovoriti na engleskom. Kao prvo što se tiče gospodarstva, Economy that works for people je naziv na engleskom. Mislim da je poruka jasna. Mi želimo snažno staviti naglasak na inkluzivni održivi rast. Dakle, treba postati snažna veza između gospodarskog razvoja, socijalne dimenzije i održivosti. Točno je da nam nije potreban gospodarski rast e, i da on nije sam sebi svrha i da to mora biti u interesu građana. Iz tog razloga gospodarski rast treba donijeti konkretne prednosti za sve Europljane. Što se tiče ovog pitanja o pranju novca, točno je da smo se već dotaknuli ovoga pitanja primjena e, pravila i propisa Europske unije u području suzbijanja pranja novca nije bila ujednačena diljem Europske unije, tako da moramo analizirati na koji način funkcionira zakonodavni okvir koji imamo i e, kome treba povjeriti pojedine zadaće u području pranja novca. Već sada smo osnažili ovlasti Europskog e, tijela za nadzor banaka koje može tražiti od nacionalnih tijela da provedu istragu u potencijalne prekršaje ili donijeti odluke koje se izravno tiču banaka i financijskih institucija umjesto nacionalnih tijela te ovlasti e, još nisu stupile na snagu, tako da ćemo vidjeti kako će to zaživjeti u praksi, no mi smo u svakom slučaju spremni raditi na tome i dalje. Nažalost, nemate vremena za dopunsko pitanje jer je vaše pitanje trajalo duže od dvije minute, pa riječ ima Dimitris Papadimus iz kluba GUE. gospodine Dombrovskis. Dakle, naziv vašeg portfelja je gospodarstvo u interesu građana, economy that works for people. Međutim, u prvih 15 minuta uvodnog govora niste progovorili o socijalnoj nepravdi u Europskoj uniji. Da je nejednakost se nije smanjila nego se drastično povećala. Ako želimo imati gospodarstvo u interesu građana, zanima me kako ćete to postići i koje ćete instrumente koristiti da bi se da bi prestao rasti, da bi prestala rasti nejednakost, socijalna nejednakost u društvu. Trebaju nam e, politike koje bi ublažile strahovanja od recesije. Koliko ćete sredstava uložiti u to, s obzirom da se na svaki prijedlog komisije u vijeću predlažu proračunski rezovi? Uh, uh, što se tiče ovog vašeg prvog pitanja, dakle gospodarstvo u interesu građana, to je naziv mog portfelja, htio bih reći da se tu doista stavlja naglasak na inkluzivan rast, to je već bio naglasak rada e, dosadašnje komisije, pa namjeravamo nastaviti na taj način raditi i u sljedećem mandatu. Što se tiče našeg e, ekonomskog upravljanja u ekonomskom semestru. E, gotovo sve većina preporuka tiče se socijalnih pitanja i pitanja zapošljavanja, a to smo dodatno osnažili posljednjih godina. Ako pogledate naš prijedlog za sljedeće višegodišnje financijsko razdoblje, vidjet ćete da smo predložili da se osnaži Europski socijalni fond plus sa 100 milijardi eura za socijalna pitanja. Što se tiče drugih područja politika poput porezne politike i tu smo stavili naglasak na manje poreze e, dakle za nisko poslove. To se može vidjeti u raznim e, područjima politika. Što se tiče recesije, da, za to će biti potreban odgovor i na razini Europske unije. Mi smo rekli da je jedna strana medalje monetarna politika u nadležnosti Europske središnje banke, a druga fiskalna politika. U svakom slučaju naš je stav da treba nastaviti koristiti fleksibilnost e, u sklopu pakta za stabilnost i rast, e, pogotovo u slučaju potencijalnog usporavanja gospodarskih e, aktivnosti. Imate dopunsko pitanje? Da, hvala gospodine Dombrovski. Jeste li spremni surađivati s Europskim parlamentom? Bude li potrebno ujediniti se i pružiti otpor vijeću u ovim nekim važnim područjima. Jer e, vi, gospodin Timmermans, gospođa Vestager, e, imate važne portfelje, no zanima me na koji način ćete to sve moći financirati iz proračuna Europske unije Hoćemo li dobiti evropski FBI koji će se zaista nositi s organiziranim kriminalitetom? Dakle, ako sam dobro shvatio, ovo pitanje se tiče sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Točno je da je komisija iznijela prijedlog i to iznosi više od 1% BND-a, dakle 1,11% BND-a u usporedbi sa 1,03% BND-a koliko to iznosi sada. Dakle, u kontekstu Brexita će BND e, iznositi manje nego do sada, tako da se zapravo ne radi o stvarnom povećanju nego o mjerama zbog Brexita. Kao što znate, e, parlament je tražio 1,3% BND-a za sljedeći VFO, a što se tiče vijeća, čak i skromni prijedlog komisije koji iznosi 1,11% BND-a, e, neke države članice smatraju previsokim. Da kako da ćemo blisko surađivati sa Europskim parlamentom, e, da pokušamo obraniti prijedlog komisije i vidjeti što još treba dodatno integrirati u okvir za VFO, primjerice fond za e, pravednu tranziciju. Sada idemo, e, prelazimo na sljedeći e, krug pitanja. Dakle, imamo 19 minuta, 18 govornika. Riječ ima zastupnica Valdere iz kluba EPP. Imate jednu minutu. Hvala vam, e, dragi Valdis. Kao što si već spomenuo, euro je uspješna valuta, međutim e, ima i konkurenciju, tako da me zanima nešto malo više o jednom pitanju koje je zanimljivo za mnoge ljude koji su okrenuti prema inovacijama. Riječ je o kriptovaluti jer trenutna regulativa dovodi do toga da primjerice neke zemlje poput Malte donose svoja vlastita pravila, a na razini Europske unije se još razmatraju mogućnosti. Kada si najavio moguću reviziju zakonodavstva, rekao si da se namjeravaš posvetiti tom pitanju. Međutim, kako možemo maksimizirati e, tu novu valutu, kako se nositi s novim izazovima i što je sa Facebookovim prijedlogom za novu valutu pod nazivom Libra? E, uz e, virtualijam valūtām Što se tiče virtualne valute, mi to zapravo zovemo e, kriptoimovinom, budući da u eurozoni postoji samo jedna valuta, to je euro. Ako to, dakle, nazovemo kriptoimovinom, možemo reći e, da je točno da smo mi proveli analizu. Analizirali smo regulatorni okvir da vidimo na koji način bi se to moglo iskoristiti i od početka ove godine dobili smo sugestije nadzornih tijela, a trenutno radimo na osnivanju regulatornog okvira za kriptovalute. Tako da će ovo sigurno biti jedno aktualno pitanje. Prošle godine e, smo se više bavili Bitcoinom i fluktuacijom e, vrijednosti Bitcoina u svrhu zaštite investitora od rizika. Međutim, trenutno doista ozbiljno e, analiziramo ovaj projekt e, Libra imajući u vidu značaj e, tvrtki koje stoji za tog projekta, to bi moglo značajno utjecati na financijsku i monetarnu stabilnost, na zaštitu podataka i tako dalje. To su samo neki aspekti koji bi mogli biti relevantni. Europska komisija je zatražila od e, udruge Libra da podastre detaljnije informacije o njihovim namjerama. Još uvijek očekujemo njihov odgovor. Da, morat ćemo regulirati Libru, morat ćemo imati nadzor i u kontekstu financijske stabilnosti i zaštite investitora. Hvala. Ispričavam se. Ispričavam se, ja sam pogriješila. Oprostite, gospođo Valdere, imate dopunsko pitanje, izvolite. Imate pravo na dopunsko pitanje, imate jednu minutu very much. And I would like to ask uh, more generally in relation to fin ja bih eh, htjela postaviti pitanje vezano uz razvoj financijske tehnologije. Kako postići pravu mjeru između poticanja inovacija i očuvanja financijske stabilnosti? Na koji način će nova strategija za financijsku tehnologiju eh, podržati digitalne tehnologije u našem financijskom sustavu? Što se tiče akcijskog plana za financijsku tehnologiju, mi ćemo dakle iznijeti novi akcijski plan i u prethodnom planu smo morali postići pravu mjeru između promicanja inovacija i e, rješavanja potencijalnih rizika. Jedan od e, naših e, pristupa jest tehnološka neutralnost, dakle razmatramo potencijalni rizik nekog proizvoda ovisno o tehnologiji, dakle to je jedno područje našeg rada, zatim moramo dovršiti rad na crowdfunding platformama na temelju jedinstvene autorizacije u Europskoj uniji gospodin Usakovski, još jednom se ispričavam, imate jednu minutu za pitanje. Ako mi dopustite, vratit ću se na ovaj plan eh, za ulaganje, za održivo ulaganje u Europi. Danas ujutro se isto tako rekli da Europa planira koordinirati jednu, jedan bilijun eura za to, što je doista fantastično. A pitanje broj jedan je to, možete li nam naznačiti kako mislite financirati tu inicijativu? Pitanje broj dva je, ja bih pretpostavio da se možemo doista nadati da se tu radi o jednom biljunu svježeg novca ili će to biti možda neka mešavina da se postojeći programi preminu i da se potraži onda i svježe financiranje. Možete li možda dati jedno propisano pravedno predviđanje između toga da se postojeći programi dakle prenamijene i toga da se pokuša dobiti svježi novac za to. I pitanje broj 3. Koje vještine mislite koristiti kako biste radili sa nacionalnim vladama i državama članicama koje će biti protiv te ideje da se više novca potroši na održivost? Hvala. Pa možda da krenem od zadnjeg pitanja. Ja se nadam da ćemo na kraju krajeva imati vlade koje se neće protiviti tome, jer kako ja sada vidim, vlade zapravo potpisuju e, sve te razne ambicije vezano uz Europu da se krećemo prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine. Te su države već isto tako se složile sa ciljevima za smanjenje emisije iz Pariškog sporazuma, a ako se opredjeljite za te ciljeve, onda naravno morate odgovoriti na to pitanje kako to isfinancirati. Pa se nadam da će to biti jasno i u vijeću. Zatim, što se tiče plana za održivo ulaganje za Europu, kao prvo imat ćemo nekoliko e, radnih e, dijelova, dakle kao prvo financiranje, dakle podrška iz Europskog proračuna i Europske investicijske banke kako bi se privuklo ulaganje, a isto tako ćemo imati i savjetodavnu podršku kako bi se vidjelo koji su to prihvatljivi projekti, jer ne, ne moramo samo mobilizirati novac, potrebni su nam i dobri, kvalitetni projekti s kojima ćemo doista moći postići tu održivu tranziciju. Što se tiče novca, cilj je da se mobilizira 1 bilijun eura održivog ulaganja tako što ćemo prikupiti privatni novac e, putem programa InvestEU, putem Europske investicijske banke, gdje kao što znate mislimo povećati taj cilj što se tiče klimatskog financiranja sa 25% na 50%, to će biti dakle svjež novac i zatim kroz daljne doprinose iz europskog proračuna. Naravno da moramo mobilizirati isto tako i države članice, međunarodne financijske institucije, nacionalne ulagačke banke, dakle treba nam holistički pristup eh, što se toga tiče ali prvo je svakako da pogledamo kako možemo nadalje osnažiti održivost u našem prijedlogu za Invest EU, kako možemo imati to i u VFO-u i kako možemo povećati financiranje unutar Europske investicijske banke. Naknadno pitanje, jedna minuta. Hvala vam. Ali pokušat ću da malo nešto profesionalno nagađate ako već ne predviđate biste li bili spremni reći kolegama iz Europskog parlamenta da to može biti 10%, 20% svježeg novca, a da se kod ostatka radi o programima koje će se prenamijeniti. Već ste i spomenuli da će jedan dio tog novca biti svjež, možete li spomenuti neke nove programe, nove inicijative koje ćete vi eh, pokrenuti unutar ovog eh, europskog plana za održivo ulaganje? Ne bih vam sada iznio postotak, ali kada sam spomenuo financiranje od strane Europske investicijske banke i te ciljeve, onda se tu radi o svježem novcu naspram trenutne situacije i to se tiče na desetaka milijardi eura. Kada primjerice vidimo da imamo cilj od 30% u okviru investi a možemo to još više pogledati, može to biti još i ambiciozniji cilj, a i u drugim e, dijelovima programa InvestEU za vještine, inovacije, se poduzeća možemo iskoristiti taj novac kako bi pomogli malim srednim poduzećima da se nose sa klimatskim promjenama, da inovacije podupiremo, da e, preškolujemo našu radnu snagu, da ih pripremimo za tu tranziciju, a možemo i do 5% fondova koristiti pod zajedničkim upravljanjem za E, taj program InvestEU što će nam opet dopustiti da prikupimo veliku količinu svježeg novca. Dakle, bit će tu određen e, udio svježeg novca u tome. Hvala, gospođa Lijeva Veli. Imate riječ za pitanje na jednu minutu. Hvala vam što ste mi dali riječ. E, Građevinarski sektor je jedan od glavnih pokretača ekonomije, ali taj sektor je suočen sa mnogobrojnim izazovima što se tiče konkurentnosti, učinkovito korištenja sirovina i manjka kvalificirane radne snage. Taj sektor ne može dobro iskoristiti digitalizaciju. Mislim da bi digitalizacija mogla dovesti do povećanja produktivnosti i profitabilnosti u tom sektoru. I toga moje pitanje, imate li neki konkretan program, koje su konkretne mjere kako bi pronašli te ljude koji bi možda voljeli raditi u građevinarstvu, imali nekih ulaganja u Europskoj uniji e, za školovanje takve radne snage. Hvala. Što se tiče građevinarskog sektora, građevinarski sektor je doista suočen sa velikim manjkom e, vještina i radne snage. Imamo s jedne strane pitanje e, stavljanja stanovništva, dakle starih radnika koje treba zamijeniti, a s druge strane postoje procjene koje kažu da će se e, zapošljavanje i dalje povećavati u građevinarskom sektoru. Za 2020. i 2025. godinu imamo neku prognozu od 0,5% povećanja u zapošljavanju. To je važno za one države gdje mnogi radnici napuštaju e, ta predjela zato što je <clears throat> građevinski sektor bio tradicionalno onaj sektor gdje je bilo najviše upućenih radnika, nekih 40% svih upućenih radnika ticalo se radnika iz građevinarskog sektora. Važan element kojeg moramo tu riješiti za taj manjak radne snage je to pitanje vještina. Vještina koje će biti potrebne u građevinarskom sektoru, a najvjerojatnije će biti isto tako pod promjenama kako bi se prilagodile zgradama koje će biti e, klimatsko učinkovite, a morat će isto tako e, se prilagoditi i digitalnoj tranziciji u sektoru. Tu u svakom slučaju države članice mogu koristiti ono što imamo u programu e, pod nazivom na engleskom Update Skills Agenda, dakle za preškolovanje vještina, a mogu koristiti i ESF plus program. Mislimo da je socijalni dijalog također važan kako bi e, riješili te socijalne ostatke u građevinarskom sektoru, tako da mislimo raditi isto tako sa Europskim socijalnim, e, e, odborom, Europskim odborom za socijalni dijalog u građevinarskom sektoru. Tu se radi isto tako i o drugim temama, o sigurnosti na radu, o mobilnosti na, na radu i tako dalje. Nakon pitanje za jednu minutu. Hvala vam. Zeleni dil je trenutno vrlo aktualna tema. Koje mjere mislite poduzeti kako bi potaknuli građevinske raznike da postanu sasvim dio te zajedničke platforme kako bi smanjili e, okolišni utisak tijekom čitavog građevinskog procesa? Kako mislite povećati okolišne standarde u građevinarstvu i imate li jasne e, pokazatelje za kvalitetu e, građevinarstva? To sve dakle u kontekstu sačuvanja okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. Pa, kao što sam već spomenula, spomenula, standardi za zgrade se također mijenjaju, što znači da se krećemo sada više prema pasivnim zgradama, zgradama koje će biti energetske učinkovite, a naravno da građevinarske prakse, građevinske metode, građevinarski materijali, svi oni moraju održavati te promjene, što znači da će svakako građevinarski sektor biti važan e, sastavni dio europskog zelenog dijela, jer kao što znamo, su zgrade zapravo jedan od najvećih, ako ne i najveći izvor emisije u eu uniji i stoga ne možemo postići zelenu tranziciju ako nemamo to isto i u građevinarskom sektoru i ako sukladno tome ne promijenimo standarde kako za nove zgrade, ali isto tako treba i e, retroaktivno poboljšati energetsku učinkovitost postojećih e, zgrada. Gospođa Hitedal, na jednu minutu. Hvala vam, gospodine Dobrovski, se kao potpredsjednik u Junkerovoj komisiji ste ponovno pokrenuli socijalni dijalog sa vrlo obećavajućim rezultatima. Važnost socijalnog dijaloga za dobro funkcionirajuće i učinkovito tržište rada je nešto što ne možemo uopće dovoljno naglasiti. Stoga je od ključne važnosti da komisija tijekom e, idućeg mandata nastavi raditi na socijalnom dijalogu i uključi socijalne partnere kada predlaže zakonodavne e, dosije. Pa, znači, imajući to na umu, koje konkretne mjere mislite uvesti kako biste osnažili socijalni dijalog na europskoj razini i kako će se komisija pobrinuti za to da se socijalni partneri e, dobro uključe e, pri izlaganju zakonodavnih prijedloga kako ne bismo e, ugrožavali različite modele tržišta rada u Europskoj uniji. Što se tiče socijalnog dijaloga. Pa da, ova komisija je ponovno pokrenula socijalni dijalog. I ja sam imao tu čast da sam bio prvi član Europske komisije koji je službeno bio odgovoran za socijalni dijalog. Te nas namjeravamo nastavljati s razvojem socijalnog dijaloga. To je isto tako i jasno upisano u Europski stup eh, socijalnih prava i mi smo jako napredovali u proteklih pet godina. Što se tiče uključivanja socijalnih partnera u europski semestar, na europskoj i na nacionalnoj razini, što se tiče konzultacija o ključnim zakonodavnim prijedlozima, uključujući i e, o samom europskom stupu socijalnih prava, zatim podrška za izgradnju kapaciteta, te ćemo nastaviti raditi na tome. Također trebamo osnažiti učinkovitost i dobro funkcioniranje e, diljem svih sektora što se tiče međusektorskog dijaloga. Moramo raditi također na dogovorima o digitalizaciji jer socijalni partner rade i na tom području, dakle moraju ažurirati svoje radne prakse digitalnoj eri i kada iznosimo europsko zakonodavstvo na tom području, onda smo zapravo uvijek naglašavali da želimo poštivati e, modele kolektivnog pregovaranja u e, državama članicama, posebice u onima gdje one jako dobro funkcioniraju, poput u nordijskim zemljama i da se dakle vodimo s time kada iznosimo različite inicijative i tako će biti u buduće. Imate nastavno pitanje? Da, hvala vam na odgovoru kao što ste ovdje spomenuli. Još jedan aspekt koji nam se javlja u tom kontekstu je i digitalizacija. Mene zanima koje mjere bismo mogli poduzeti kako bismo se brinuli da radnici koji e, rade u novim oblicima zapošljavanja poput radnika na platformama, da ih se dobro zaštiti, da imaju dostojanstvene životne uvjete, a da isto tome ne umanjujemo e, potencijal rasta e, tog novog sektora ili da ne oslabimo digitalnu tranziciju našeg društva. Znamo da su mnogi samozaposleni, pa me zanima možemo li stvoriti neki mehanizam putem socijalnog dijaloga s kojim bi oni mogli onda podijeliti svoje zabrinutosti sa um, onima koji donose zakonske prijedloge u našem modernom društvu. Da, doista digitalizacija je povezana s novim uh, prednostima, ali i sa novim izazovima, a uvjeti rada su jedni od tih izazova. I stoga ćemo, kada ćemo pripremiti akcijski plan o provedbi Europskog stupa socijalnih prava, raditi u jednom dijelu i na tome da poboljšamo radne uvjete radnika na platformama. Već sada smo iznijeli nekoliko prijedloga da izmijenimo direktivu o radnim uvjetima i preporuku vijeća o e, pristupu u socijalnoj zaštiti. je, naime, neovisno o tome do kojih god novih oblika rada dođe, moramo se osigurati da i ti ljudi na tim digitalnim platformama doprinose e, socijalnim sustavima i da ih e, pokrivaju socijalni sustavi. Dakle, to je onaj, ona vodeća nit u, tom radu. Hvala još, na, još Sad ima riječ Klara Dobrev na jednu minutu za pitanje. Hvala vam vašim pisanim odgovorima. Gospodine Dombrovski, se ste citirali Sulu von der Leyen. Da je dakle krajnje vrijeme da se uh, u današnjoj modernoj ekonomiji uh, postigne ravnoteža. I iznijeli ste neke planove kako da se europski semestar izmijeni i kako da se osnaži socijalna dimenzija europskog semestra. A mene zanima konkretno Hoćete li iznijeti zakonodavni prijedlog da se uključi i godišnja procjena e, socijalnih domova e, i e, drugih elemenata u tom postupku europskog semestra? Mi također predlažemo, i to bi zapravo bio i glavni cilj, da imamo zakonodavstvo s kojim ćemo socijalni pregled stanja uskladiti sa svih 20 načela europskog stupa socijalnih prava. Hvala vam na tom pitanju. Kao prvo što se tiče socijalne dimenzije europskog semestra. To smo u proteklih nekoliko godina jako osnažili, a isto tako smo proteklih nekoliko godina koristili europski semestar kako bismo i poboljšali provedbu europskog stupa socijalnih prava, dakle na nacionalnoj razini. Od 2018. godine imamo i socijalni pregled stanja gdje pratimo e, što države članice rade što se tiče ključnih e, pokazatelja koji se tiču Europskog stupa socijalnih prava. Možemo li to proširiti pa možemo vidjeti kada pripremamo akcijski plan o provedbi Europskog stupa socijalnih, socijalnih prava je li to potrebno? Treba li nam zakonodavni e, trebali nam zakonu izmjenu kako bismo pratili e, razvoje što se tiče dohotka ili e, socijalnog zbrinjavanja. To već radimo zapravo unutar europskog semestra. Možda bismo trebali malo detaljnije o tome porazgovarati, ali želimo pokriti tu socijalnu dimenziju i ciljeve održivog razvoja u europskom semestru. I to je onda svakako nešto što možemo napraviti već sada i e, to je naša namjera što se tiče daljih koraka. Još jedan važan element e, kojeg smo isto tako snažili u protiv godina je to koliko e, kontaktiramo države članice, socijalne partnere i druge dionike. Da je dakle važno da ne iznosimo samo preporuke državama članicama, već da raspravljamo s njima i da bolje svačamo njihov kontekst, njihove potrebe, i da europski semestar postane sasavni dio e, nacionalnih rasprava u političkom smislu. Nastavno pitanje, da. Dopustite mi da se onda usredotočim na vašu zadnju rečenicu što se tiče toga kako se socijalni partneri mogu uključiti u e, proces europskog semestra, što čime zapravo dajemo i demokratski legitimitet cijelom tom postupku. Vi ste rekli da se želite pobrinuti da države članice također imaju transparentan i kvalitetan socijalni dijalog. Dakle, opet konkretno, hoćete li iznijeti zakonavne prijedloge za okvir, za informacije, za konsultacije, za e, predstavništvo na odborima kako bi imali i to i posebice što se tiče socijalnog procesa europskog semestra, hoće li on biti transparentniji i demokratičniji? Pa kao prvo načelo uključivanja socijalnih partnera i uloga socijalnih partnera, to je već nešto što je upisano u europskim ugovorima i u sekundarnom zakonodavstvu i naravno da smo spremni raspravljati o eventualnim izmenama zakona. Ali što se tiče europskog semestra, pa socijalni partneri su već tu uključeni u europski semestar. Dakle, to je nešto čime mi mislimo nastaviti de facto A isto tako mi želimo tome raditi ne samo na europskoj razini, već pozivamo države članice da to napravi na nacionalnoj razini. Imamo niz eh, preporuka specifičnih za pojedine države gdje smo preporučili da države članice eh, uključe socijalne partnere kada pripremaju dokumente za europski semestar i također tražimo od država članica da nam da informacije o tome kako uključuju socijalne partnere u raspravu o pripremama relevantnih dokumenata. Gospođa Zdanoka, izvolite, imate jedno, jednu za pitanje. Gospodine Dubavski, se vi ste potpredsjednik koji je nadležan za ekonomiju koja radi za ljude. Ali do sad smo mnogo čuli o ekonomiji, a ne dovoljno ljudima a mnogi od njih e, sad upravo slušaju ovo saslušanje i e, znaju da, bi komisija trebala raditi za njih da e, treba poboljšati njihove socijalne uvjete i da je to ono što pokreće zakonodavne prijedloge. To je važno za cijelu Europsku uniju, ali posebice za Latviju, ovu državu koju oboje predstavljamo, kao i za one države gdje vlade u se zanemaruju takva pitanja sve dok ih se ne uspostavlja na, općenito na cijeloj europskoj razini, što mene dovodi do mog pitanja kako mm, jer mislite li vršiti procjene o socijalnom učinku za sve zakonodavne prijedloge i postaviti veto na one koje bi mogli imati negativan socijalni utjecaj. Što se tiče našeg rada na socijalnom području, kao što sam već rekao, mi ćemo zapravo biti jako ambiciozni na socijalnom području. Dakle, kada se bude pripremao akcijski plan o provedbi Europskog stupa socijalnih prava, tu ćemo iznijeti zakonodavni prijedlog o jednom europskom okviru za minimalne plaće, o novom jamstvu za djecu, o tome da želimo osnažiti e, jamstvo za mlade, da poboljšamo radne uvjete radnika na platformama. Imamo tu i prijedlog o europskom sustavu E, osiguranja za nezaposlene osobe, samo da vam navedem nekoliko primjera. Stoga možete biti uvjereni u to da će Europska komisija biti ambiciozna e, na socijalnom području u idućih pet godina. A što se tiče ovog pitanja o procjeni socijalnog učinka, pa već sada radimo procjene o učinku za sve naše zakonodavne prijedloge, što je u skladu s onime što zovemo e, načelom boljeg donošenja propisa i naravno da je socijalni utjecaj i sastavni dio tog, uh, te procjene učinku. I kada smo primjerice pripremali plan za podršku Grčkoj u 2015. godini, onda smo jednu od stvari koju smo napravili uh, tijekom tih priprema, to da smo upravo napravili uh, procjenu socijalnog utjecaja tog programa i rekli smo da želimo osnažiti socijalnu dimenziju kada radimo sa grčkim vlastima. Stoga je odgovor da. Socijalni utjecaj će svakako utjecati na naš način donošenja zakonodavstva. Nastavno pitanje. Hvala vam na odgovoru. Pitanje je bilo jednostavno, Odgovore treba biti da ili ne. Vi ste rekli da. Tu bi trebalo govoriti o minimalnim plaćama, o doprinosima koji bi se trebali uspostaviti na razini cijele Europske unije. Pretpostavljam da je to teškoća i vi se morate time pozabaviti. To smo našli u smjernicama za program komisije, novo izabrane predsjednice Europske komisije. Uh, let me, uh, European Što se tiče europskog okvira za minimalne plaće, on je osmišljen za cijelu Europsku uniju. Ali tu je jedna nijansa. Kada govorimo o ovoj schemi za ponovno osiguranje, onda je e, riječ o nečemu što se tiče rasprava vezanih uz europodručje. Jer imamo i pitanja vezana uz promjenu deviznog tečaja, fiskalnu stabilizaciju i tako dalje. Tu postoje mehanizmi koji bi to mogli kompenzirati. Zastupnik Bek, izvolite. Guten Tag, Herr Dobar dan, gospodine poveniće. Već godinama radna skupina o financijskim aktivnostima i Europski sud upozoravaju na to da bi udruge civilnog društva se mogle iskorištavati za pranje novce i za financiranja terorizma. Kenneth Wayne, koji je nadležan za maltešku vladu za nadzor tog sektora, je rekao da je za proširenje zakonodavstva Europske unije za boj protiv pranja novca i da se pritom onda u druge civilne društva u to. No, bio je pod političkim pritiskom i onda je morao zapravo stupiti s te dužnosti u proteklom mjesecu sam službenik Europske komisije upitao zašto udruge civilnog društva nisu sastavni dio postojećeg europskog zakonodavstva, a odgovor je bio upravo skandalozan, evo citiram. Komisija ne želi da se na udruge civilnog društva gleda kao na kriminalce. Drugim riječima, zato što su udruge civilnog društva obično e, one koje olakšavaju neke politike Europske unije, e, poput migracijske politike, su izvan e, prava Europske unije. Zapravo sam htio postaviti vama to pitanje u pismenom upitniku, ali nažalost su kolege iz većinskih klubova to izbrisali iz upitnika i stoga vam upućujem to isto pitanje sad ovdje izravno. Kao prvo, zašto po vašem mišljenju se vrši jak politički pritisak da se udruge civilnog društva isključi iz postojećeg zakonodavnog okvira o borbi protiv pranja novca? Kao drugo, neću postaviti nastavno pitanje, samo da razjasnim. Možete li nam zajamčiti da ćete preporuke međunarodnih stručnih organizacija i Europskog revizorskog suda iskoristiti kako bi proširili zakonodavstvo Europske unije. Molim vas, zaključite s vašim pitanjem. Ovo nije pravedno. Neće biti nastavnog pitanja. Vi govorite već dvije minute i osam. Ne, bit će samo odgovora. Mhm. Gospodine Brunić, odgovorite as regards the uh, NGOs in the context of to se tiče nevladinih organizacija vezanih uz borbu protiv pranja novca. One nisu pravno, one ne odgovaraju pravno u smislu direktive protiv pranja novca. Također, to nisu i u skladu sa međunarodnim standardima. ali valja istaknuti da iako niste, iako ste takvo tijelo da možete potpadati pod područje primjene direktive protiv pranja novca. Dakle, riječ je o transakcijama u banci, e, korištenju usluga računovođe odvjetnika i onda su oni obvezni dakle izvješćivati u skladu sa odredbama direktive. Dakle, one, dakle, u tom smislu potpadaju po tu direktivu i imaju svoje obaveze koje moraju ispuniti. Dakle, to je jedan pristup koji koristimo kod e, drugih sličnih e, pravnih osoba. Cijenili smo njihov mogući rizik u skladu sa našim e, mišljenjem koje smo izdali e, tako tijekom prošle godine. Postoje tu neke kategorije rizika vezane uz rad nevladenih organizacija, ali na osnovu naših nalaza te onih radne skupine to nam je pokazalo da bi one također trebale ući u ovu, u vrstu izvješćivanja. Zastupnica Rafalska, izvolite. E, w ramach swoich e, kompetencji jest Pan odpowiedzialny. Dobar dan. U vašem portfelju stoji da ste odgovorni za koordinaciju Europskog stupa socijalnih prava. Jedna od najvažnijih e, sastavnica tog stupa jesu jednake mogućnosti za sve. Dakle, bez obzira na prednosti digitalizacije, organizacije, poboljšanja koje vidimo, suočavamo se također sa činjenicom da taj napredak nije jednako prisutan kod svih naših e, sugrađana. Imamo e, neke pokazatelje iz određenih država članica koje pokazuju tu dosta loše rezultate kada je riječ o pristupu digitalnim uslugama. Imamo velik broj ljudi koji jednostavno ne pristupaju internetu i oni su na neki način onda isključeni iz ovih tehničkih dostignuća. To su prije svega osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi. Što kanite učiniti da biste poboljšali tu situaciju? Well, uh, uh, uh, indeed, as regards the question of digital divide... Što se tiče ovog digitalnog jaza i isključivosti. To će biti e, vrlo visoko na našoj listi kada je riječ o digitalnoj transformaciji. Jasno, kada, naše, kada se naše društvo bude digitaliziralo još i više, onda će ljudi trebati raspolagati digitalnim vještinama. I to je dio našeg programa vezan uz razvoj vještina. Dakle, moramo ljude pripremiti za digitalno doba. Potrebne su odgovarajuće vještine, tu vidimo nedostatke, vidimo različite podatke koji se bave tim pitanjem. Govorimo o brojci od 30%, dakle sugrađana koji nemaju zadovoljavajuću razinu digitalnih vještina za potrebe zapošljavanja potom imamo one koje uopće ne raspolažu nikakvim digitalnim vještinama i tu vidimo određeni jaz kojim se moramo pozabaviti ukoliko želimo e, provesti odgovarajuću digitalnu tranziciju. To se tiče naših obrazovnih sustava, ali i koncepta cjeloživotnog učenja, stvaranja dakle, novih vještina tijekom radnog vijeka. Ako razgovaramo dakle o digitalnom jazu, ja bih ovdje istaknuo još jedan problem. Ja sam se bavio tim pitanjem na svojoj prethodnoj dužnosti, a to su radni uvjeti rada. Dakle, ljudi zaposlenih u digitalnoj ekonomiji, govorili smo o ekonomiji dijeljenja i Europska komisija će tu poduzeti određene korake. Follow up question one. Dopunsko pitanje, izvolite, imate jednu minutu. Mówiliśmy o tym. Gospodine povjereniče, Također smo razgovarali o dostupnosti digitalnih usluga, poboljšanju digitalnih eh, vještina. A tu je i pitanje dakle, od zadržavanja ritma sa ovim brzim razvojem digitalnih e, usluga, digitalnog tržišta. Tu se ljudi osjećaju isključenima i oni su isključeni e, sa tržišta rada ukoliko ne raspolažu određenim vještinama. Mislite li da će to predstavljati opasnost za naša ekonomije te kako se nositi s tim izazovima? Što se tiče pitanja isključenosti, Ono je usko povezano sa pitanjem vještina. Zašto su ljudi eventualno isključeni za tržišta rada? Oni nemaju odgovarajuće digitalne e, vještine da bi bili uspješno prisutni na tržištu. To nas ponovno vraća na pitanje, dakle, vezano uz naš program za razvoj vještina. Također tu je ovaj, garancija za mlade. kojom raspolažemo, dakle tiče se mladih koji nisu u sustavu obuke obrazovanja, nisu na tržištu rada, onda oni imaju na raspolaganju e, kanale dakle, kojim se mogu dodatno izvještiti. Međutim, to stanje zna, takvo stanje stvari ukoliko se nastavi zna biti jako loše za njihovu eventualnu karijeru, nastava karijere dakle, na tržištu rada. Hvala vam, zastupnik Zdehovski. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. E, gospodine Dombrovski, što se tiče stupa socijalnih prava, često govorimo o njegovom pravednom funkcioniranju, o dostupnom tržištu rada koji će donijeti našim sugrađanima jasnija i jednostavnija pravila. Koje ćete inicijative u području tržišta rada donijeti? u suradnji sa povjerenikom Šmitom. Koji su vaši vremenski rokovi za to? Potom je tu pravo na dostojanstvenu plaću, na pristup zdravstvenim uslugama, kada će ta pitanja imati jednak biti na istoj razini kao ispunjavanje ambicioznih ekonomskih ciljeva. Hvala vam na ovom pitanju. Želim vas podsjetiti da sam bio nadležan za pripremni rad e, vezan uz Europski stup socijalnog prava i to tamo 2017. godine. Trenutno radimo na akcijskom planu za provedbu stupa. Koliko pogledate kako stojimo sa provedbom, da možete vidjeti da je primjena nejednaka u državama članicama, a vezano je također jednako i sa političkim područjima, dakle, koje ono pokriva. Ja ću raditi na pripremi e, akcijskog plana vezano uz Evropski stup socijalnih prava, te ću vam tu reći nešto više o tome. Tu su zakonodavne inicijative vezane uz pravednu minimalnu plaću, time ću se baviti u prvih sto dana svog mandata, potom garancija za djecu, potom nastavak rada na garanciji za mlade, potom ova mjera koja se tiče naknade za nezaposlene, to u sklopu VFO-a, potom osvježavanje agende za vještine, poboljšanje dakle, uvjeta rada za radnike na digitalnim platformama, te nova e, rodna strategija za Europu, te obvezujući ciljevi vezani uz jednakost plaća. Dakako, Tu ćemo nastaviti raditi na europskom semestru, dakle poboljšati situaciju na nacionalnoj razini, te sve to trebaju popratiti dakle, odgovarajući resursi u budućem višegodišnjem financijskom okviru. Govorimo o iznosu od 100 milijardi eura za Europski socijalni fond plus. Imate li još dodatno pitanje? Hvala lijepa. Moje drugo pitanje se tiče najranjivijih sugrađana, to su umirovljenici ili ljudi koji se pripremaju za mirovinu. E, imamo velik broj sugrađana koji rade u nekim drugim državama, članicama. Ne. I ono što znam je da je suradnja država članica u tom području dosta loša i onda ti građani koji su tako radili primjerice dobivaju mirovinu dvije godine nakon upućivanja zahtjeva. Zanima me kako ćete se pozabaviti ovim problemom. Hoćete li ubrzati ovaj protok informacija između država članica? Hoće li to značiti primjerice informatizaciju razmjene informacija o socijalnim pravima. Doista, kada pogledamo pitanja vezano uz mirovine i mirovinska prava, jedan od aspekta je pravo ova portabilnost e, mirovina u prekograničnom smislu. To je pravo koje bi trebalo biti na raspolaganju, dakle građanima koji rade u nekoj drugoj zemlji, ne u svojoj. Tu radimo na poboljšanju situacije. Bilo da je tu su da nešto što bi trebalo uraditi dakle na razini Europske unije vezano uz inf razmjenu informacija vezano uz socijalne kriterije. Potom bavili smo se inicijativom o dodjeli dakle, jednog europskog poreznog broja, što bi u budućnosti moglo olakšati razmjenu informacija koju ste spomenuli. Hvala lijepo, zastupnik Kovarik. Hvala vam. Gospodin Dobrovskis. Htio bih eh, postaviti pitanje vezano uz mala i srednja poduzeća. Vi ste se njima, njima pozabavili u uvodnoj riječi. Oni su ključan dio europskog gospodarstva. Ima ih više od 20 milijuna. Oni zapošljavaju dvije trećine europske radne snage. Dakle, gospodarstvo koje radi u interesu tih tvrtki, radi u interesu sugrađana. Mislim da je to onda dobro, dosta dobro osmišljen moto. Vi ste u skladu s vašim mandatnim pismom zaduženi za razvijen strategije za mala i srednja poduzeća. Jedan dio strategije bi trebao biti ovaj novi fond. Pa me zanimaju koji se konkretni elementi još nalaze u toj strategiji. Kada je riječ o pristupu financiranju primjerice, na evropskoj razini. Hvala vam na ovom pitanju. Doista zajedno sa kolegicom Vestager koordinirat ću radom u pitanjima koji se tiču strategije za mala i srednja poduzeća. To je dosta široka strategija koja pokriva čitav niz aspekata. Tu je i dostupnost financijskih usluga. A tu su i mjere koje mogu omogućiti dakle, u zelenu tranziciju našeg e, gospodarstva. Bavimo se također i administrativnim teretom, načelom proporcionalnosti, to je izuzetno važno za poslovanje malih i srednjih poduzeća. Ali što se tiče financiranja tih tvrtki, imamo neke inicijative koje smo pokrenuli tijekom e, prošlog mandata. Tu je proširivanje područja primjene, dakle zajmova koji se tiču poslovanja malih i srednjih poduzeća. A tu je i rad na uniji tržišnog kapitala, dakle kako bi se omogućio pristup ovim tvrtkama tom tržištu to obuhvaća pojednostavljivane schema, primjerice u prospektima. Imamo čitav niz inicijativa koje ćemo pokrenuti tijekom iduće, iduće mandata iduće Europske komisije, dakle jedan e, fond kojim bi se pomagalo dakle, ovim tvrtkama. I još uvijek moramo razraditi uvjete i trošak pristupa dakle ovom e, financijskom tržištu za mala i srednja poduzeća. Hvala, imate li još neko pitanje? Hvala. Ponovno bih govorio o borbi protiv pranja novca. Pozvao bih vas da malo više razradite neke dijelove vašeg mandatnog pisma, odete više u širinu, kažete nam čime bi se trebalo dakle nas dodatno pozabaviti kada je riječ o borbi protiv pranja novca, dakle u smislu stvaranja jednog zajedničkog nadzornog tijela. Kako će sada biti organizirane službe komisije kada je riječ o ovom pitanju, da govorimo o transferu nadležnosti iz glavne uprave Justice eh, ka vašoj službi. Možete li nam tu dati više detalja o tome kako ćete upravljati tim pitanjem u vašoj službi? Kako ćete dakle upravljati dijeljenjem informacija? Čini mi se da to nešto na čemu bi se moglo dodatno poraditi. Uh, well, uh, um, specific E, Što se tiče ovlasti nadzora koje treba prenijeti na razinu Europske unije, mi smo već e, iznijeli prijedlog e, o reviziji Europskog tijela za nadzor banaka. Dakle, to je EBA od koje se traži da ona zatraži djelovanje nacionalnih tijela, a u slučaju da to, e, da se to ne dogodi, oni mogu izravno djelovati na tržištu u odnosu na gospodarske subjekte. Dakle, mislim da je to jedna razlika. To bi trebalo stupiti na snagu 2021. godine. U svakom slučaju, Smatramo da postoji prostor za bolju koordinaciju e, na razini Europske unije za razmjenu informacija i za korištenje najboljih praksi, međutim treba postojati Treba postojati i ova druga mogućnost. Izvolite. Aženi pan Dobrovski. Dobrovský. Mali a strední podnikatelia v Európskej únii, a teda aj v mojej... Da, dolazim sa Slovačke. Poduzetnici, oprostite, ispričavam se. Važeni pan Dobrovskis, mali a stredni... Gospodine Dobrovskis mala i srednja poduzeća u Europskoj uniji i Slovačkoj odakle dolazim zaslužni su za dvije trećine radnih mjesta u Europskoj uniji. U slučaju da dođe do Brexita, bez obzira na to koji će biti scenarij, to će se sigurno odraziti na tržišta te na poslovanje malih i srednjih poduzeća. Što vi kao budući izvršni potpredsjednik e, Komisije za gospodarstvo, što namjeravate poduzeti za mala i srednja poduzeća u slučaju da dođe do Brexita i što ste spremni poduzeti kako bi se poboljšalo okruženje u kojemu posluju mala i srednja poduzeća, a u slučaju da ne dođe do Brexita? Mala i srednja poduzeća su najranjivije i treba ih zaštititi u Europskoj uniji. Mislim da ih treba podržati više nego ranije, što je relevantno za male zemlje poput Latvije, Slovenije, Slovačke i tako dalje. Što namjeravate poduzeti za e, ta mala i srednja poduzeća kada je riječ o njihove mogućnosti kreditiranja i tako dalje. Please, Imate samo 30 sekundi. Izvolite. Kao prvo, u kontekstu, dakle, mala i srednja poduzeća u kontekstu Brexita. Naravno, Brexit će se, će sigurno narušiti gospodarstvo, posebno bude li Brexita bez sporazuma i mi smo već rekli da smo spremni podržati zemlje i regije na koje će se taj scenarij najviše odraziti, dakle ako do njega dođe. Zatim smo izdvojili i neka sredstva iz europskih financijskih instrumenata eh, koje bi trebala pomoći regijama i zemljama na koje će to najviše utjecati. Postoji mogućnosti korištenja kohezijskih i strukturnih fondova, posebno u manjim zemljama. Morat ćemo vidjeti hoće li biti potrebno prilagoditi programiranje fondova da se riješe neki rizici ili problemi koji proizlaze iz Brexita, posebno kada je riječ o Brexitu bez sporazuma. Međutim, mislim da treba zapravo raditi na poslovnom okruženju, na razmjernosti regulative, a to će sve biti sastavni dio naše strategije za mala i srednja poduzeća. Na tome ćemo raditi u sljedećoj komisiji. Što se tiče financija, već sam kratko nešto rekao o pristupu financiranju za mala i srednja poduzeća, no ovdje bih isto tako istaknuo i razvoj regionalnih e, tržišta kapitala tijekom ovog mandata. Pružili smo potporu e, stvaranju pan-baltičkog tržišta kapitala, a spremni smo također surađivati i sa drugim zemljama i podržati ih u stvaranju njihovog tržišta kapitala i regionalnih tržišta kapitala. Imate 30 sekundi za dopunsko pitanje. Hvala. Što se tiče vas e, osobno, pretpostavljam e, da ste vi upoznati kada je vi ste bili naime na vlasti kada je Air Baltic izgubio 120 milijuna eura, sada dobro posluje. Netko iz moje zemlje je pomogao da se smanji dug u Latviji. Ja sam na to kao Slovak e, ponosan i nadajmo se da ćemo dobiti više ljudi iz istočne Slovačke u ovom parlamentu. Thank you. The question is something with a question. Hvala. Dakle, pitanje mora imati upitnik na kraju. The next one is Mr. Sljedeći riječ ima gospodin Marek Belka. Izvolite, možete postaviti pitanje. Gospodine potpredsjedniče, mi smo se dotaknuli pakta o stabilnosti i rastu već ranije, no to je ključno pitanje i želim se ponovno vratiti na to pitanje, a posebno na e, fleksibilnost e, unutar pakta i sa E, rasti stabilnost, jer bez e, fleksibilnosti ne možemo razgovarati o održivim financijama niti o europskom socijalnom stupu, barem u nekim zemljama. Tako da me zanima e, što se tiče fleksibilizacije pakta o stabilnosti i rastu, gdje vi smatrate da treba povući granicu ili je možda nema? Uh, Okay, pa mislim da bi opće načelo u Europi trebalo biti da ne bude previše granica koje se ne mogu prijeći i da radimo u duhu suradnje. Ali sada ću se vratiti na vaše pitanje koje se tiče pakta o stabilnosti i rastu. Naš je trenutni pristup da na najbolji mogući način iskoristimo fleksibilnost u skladu s postojećim pravilima. Mi smo iznijeli taj pristup i u priopćenju koje smo objavili početkom 2013. Eh, tu su investicijska klauzula, klauzula o strukturnim reformama što omogućuje zemljama da odstupe od fiskalnih ciljeva ako žele podržati investicije ili strukturne reforme. Mi smo najavili da ćemo nastaviti koristiti takav e, pristup koji počeva na fleksibilnom korištenju pakta o stabilnosti i rastu. Međutim, u paktu o stabilnosti i rastu postoje dvije riječi, stabilnost i rast, tako da moramo isto tako voditi računa o financijskoj stabilnosti u državama članicama, dakle o održivosti javnih e, financija. To su e, dvije stvari koje moramo uvijek e, dovesti u ravnotežu i zato savjetujemo zemljama za vrijeme pozitivnog gospodarskog rasta da, da imaju rezerve u slučaju recesije i zato smo se zalagali za diferenciranu fiskalnu politiku. Dakle, one države koje imaju fiskalni prostor da to koriste za e, stimuliranje gospodarskog rasta i investicija, a one koje to nisu u mogućnosti da smanje dug, odnosno da počnu smanjivati dug dopunsko pitanje. Dakle, nema e, crvenih linija, nego e, pokušaj da se dođe do kompromisa. Što kažete na to da bi ta e, veća fleksibilnost pakta mogla dovesti do većeg rizika do većeg moralnog rizika. E, I što biste rekli ljudima koji iznose takve argumente? Kao prvo, već smo rekli da moramo uspostaviti ravnotežu između ova dva aspekta, jer zajednička pravila između ostalog služe tome da se izgradi povjerenje, a temeljem izgrađenog povjerenja možemo djelovati jedinstveno unutar Europske unije ako postoje zajednička pravila, onda je dobro da ih se države pridržavaju. Na taj način se može izbjeći i taj moralni e, rizik. Već smo rekli da ćemo koristiti izvješće Europskog fiskalnog odbora gdje su iznesene neke zamisli o tome na koji način se mogu pojednostavniti pravila pakta o stabilnosti i rastu kako bi se ona mogla lakše provoditi i kako bi bila razumljivija za širu javnost, jer e, kao što znamo, sadašnja pravila su više složena. izvolite, gospodin Levandovski. Hvala. Moje pitanje se tiče vašeg prethodnog iskustva. U svjetlu vašeg e, iskustva premijera Latvije vi ste proveli e, zemlju kroz ozbiljnu gospodarsku krizu i imali ste u tome uspjeha, na čemu vam želim čestitati. Tu je također bilo riječi o dubinskim strukturnim reformama koje nisu bile politički popularne, ali to je učinjeno za dobrobit zemlje, a ne zbog vanjskog pritiska. S obzirom na to vaše iskustvo, kako gledate na novi program potpore reformama jer tu se ne radi samo o tehničkoj pomoći, kao što je to do sada bio slučaj, nego i o financijskoj pomoći onim zemljama koje ne provode ono što bi trebale u sklopu europskog e, ekonomskog semestra. Dakle, to je kao da plaćate ljudima koji ne rade svoj posao. E, predstavlja li to određeni moralni rizik? Hvala na ovom pitanju koje se tiče programa potpore reformama. Ja sam bio uključen u izradu tog programa pa vam mogu objasniti e, koja je, na čemu počiva taj program, na kojoj ideji. Kao prvo, taj program je dostupan svim zemljama, ne samo onim zemljama koje provode ili ne provode strukturne reforme, a zamisao je ta da se podrže strukturne reforme, odnosno njihova provedba putem financijskih poticajnih mjera. Naš program potpore reformama sada se već koristi kao temelj e, za konkurentnost i konvergenciju u e, eurozoni, dakle za financiranje investicijskih paketa u zemljama eurozone i i u još dvije zemlje na dobrovoljnoj osnovi. Mi želimo zadržati koncept e, dakle instrumenta za reforme. To bi bilo na raspolaganju svim zemljama e, za potporu strukturnim reformama, dakle ne samo onima koji su u eurozoni, tako da neće postati samo preporuke pojedinim državama članicama, nego i financijski poticaj e, koji će kao potpora reformama. Ovo nije nova ideja, već se prije nekoliko godina razgovaralo o ugovornim obvezama, tako da se možda e, djelomično to nadovezuje i na te prijašnje rasprave. Hvala. Spomenuli ste eurozonu. E, međutim, e, to nije proračun za eurozonu. Meni se čini da ovo više ima simboličku vrijednost. Mislite li da je to doista dovoljan instrument za stabilizaciju eurozone? Kao što znate, mi imamo dva prijedloga. Jedan je program potpore reformama i na temelju toga razgovaramo o proračunskom instrumentu za konkurentnost i konvergenciju, ovisno o e, ključu raspodjele, dakle prema prijedlogu komisije, tu razgovaramo o iznosu koji iznosi između 17 i 15 i 17 milijardi eura za razdoblje 7 godina, to je točno. Netko može reći da je to dosta ograničena svota, međutim to je i polazišna točka jer konačno imamo nešto konkretno na stolu a e, drugi prijedlog e, tiče se stabilizacijske funkcije. Mi smo, dakle, Europska investicijska stabilizacijska funkcija, to je jedan instrument koji se temelji na zajmovima, a ima i e, jednu komponentu koju sačinjavaju bespovratna sredstva. Izvolite, gospodine Vilumsen, imate jednu minutu, ja ću govoriti danski. Gospodine Dombrovskis, kao izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana, vi ćete i dalje biti zaduženi za borbu Europske unije protiv poreznih oaza. Borba protiv poreznih oaza jedan je od najvećih izazova u našem vremenu i moramo hitno djelovati 100 milijuna građana Europske unije e, živi na rubu siromaštva ili ispod granice siromaštva. Istovremeno multinacionalne kompanije spašavaju e, milijarde eura u poreznim oazama, od čega bi mogli imati koristi naši sustavi socijalne zaštite. Zanima me hoćete li preuzeti obvezu da e, predložite stvarnu crnu listu poreznih oaza za Europsku uniju kako bi se stalo na kraj apsurdnoj praksi da europske porezne oaze poput Luksemburga ne budu na crnoj listi. Zatim hoćete li ukinuti takozvani sivi popis e, Europske unije, Panama i Jersey na taj način e, nisu stavljene na crnu listu. Hvala na postavljenom pitanju. Da, pravedno oporezivanje i borba protiv e, utaje e, poreza i izbjegavanja plaćanja poreza i dalje će biti visoko na ljestvici prioriteta sljedeće komisije. Što se tiče konkretno ove crne liste Europske unije crne liste poreznih oaza. To se temelji na tri kriterija. Transparentnost, usklađenost i postojeći, postojeće negativne porezne prakse. Trenutno imamo 16 zemalja na popisu i još ih ima 34 na ovom sivom popisu. Mi mislimo da je taj popis bio uglavnom uspješan zato što je to e, uvelo neke promjene u dijalog sa zemljama i mi smo promijenili 100 e, štetnih poreznih sustava u svijetu. U svakom slučaju ovaj sustav e, definiranja lista je nešto što se mijenja s vremenom, tako da ćemo i mi prilagoditi svoje kriterije, možda ćemo biti zahtjevni. Krenuli smo sa samo dva kriterija za poreznu transparentnost, dodali smo neke nove. Ali istina je da moramo primjenjivati jednake standarde i na države članice Europske unije. Zapravo unutar Europske unije bismo trebali imati više standarde. Primjerice, kada smo proveli inicijativu OECD-a e, protiv erozije porezne obveznice i transfera dobiti, mi smo e, postavili više standarde od e, onih koje traži OECD, ali isto tako e, nam treba i konsolidirana porezna osnova, poreza na dobit. Izvolite. Imam ovdje jedan članak u kojem piše da Švicarska i da će Švicarska i Ujedinjeni Arapski Emirati, Emirati biti uklonjeni sa liste poreznih e, oaza Europske unije. Ispričavam se, ali da li vi vjerujete da Švicarska, Dubaj i Abu Dhabi nisu više porezne oaze? Je li to točno da ćete ukloniti ove zemlje sa liste poreznih oaza ili je to samo neslana šala u europskim medijima. Kao prvo, kao što vam je poznato, usvajanje ove liste je nešto što se odvija na razini vijeća. Na sastanku Ekofina u listopadu razgovarat će se o tome koje će zemlje biti skinute s liste. Ne mogu vam sada reći koje će konkretne odluke biti donesene na sastanku ECOFINA. Što se tiče nas u komisiji, mi primjenjujemo jasnu metodologiju na sve zemlje i mislim, mislimo da je to dobar temelj za odluke koje se donose u državama članicama. Gospodin Lagorotoro, na jednu minutu, izvolite. Dobar dan, gospodine Dombrovski se. Vaš odgovor o Europskom stupu za socijalna prava i Europskom semestru su izuzetno nejasne. Vi kažete da već 40% preporuka iz komisije se odnose na socijalna pitanja, ali za Portugal primjerice je preporuka bila da se ne poveća minimalna plaća. Vlada je napravila suprotno i to jako dobro funkcionira. Dakle, što zovete za preporukom na području socijalnih pitanja kao drugo? Hoćete li pripremiti zakonodavni prijedlog kako bi ojačali doista socijalni dijalog i prije svega pristup informacijama za predstavnike radnika? Isto tako, financiranje Europskog zelenog dila, Nil se o tome malo prije govorio, najveći engleski e, ekonomist kaže da ako želimo stvoriti sve to da trebamo 2% BDP-a godišnje ulagati e, u e, takve projekte. A ovaj plan ulaganja kojeg vi predstavljate još uvijek je dosta nejasan. Što se tiče klime i bank, Europske investicijske banke govorite da e, treba udvostručiti svoja ulaganja za okolišne projekte, dakle 15 milijardi eura više godišnje, što nije ambiciozno, što nije ozbiljno i ne možemo se boriti protiv klimatskih promjena sa takvim svotama. Moje pitanje je jednostavno, gospodine Europski, se tu pred parlamentom možete li se angažirati za to da će u toj Europskoj banci za klimu doći do pravog, pravog pravog porasta kako bi postavljala 300 milijardi eura uskoro e, za takve slične projekte. Kao prvo, što se tiče provedbe Europskog stupa socijalnih prava i socijalne dimenzije unutar Europskog semestra. Vi ste posebice postavili pitanje o minimalnim plaćama, ako se ne varam. Ove godine u Europskom semestru smo imali pet država gdje smo govorili o tim problemima posebice uz minimalne plaće. I zapravo izbliza radimo i sa državama članicama kada pripremamo te preporuke. Pogledamo su, koji su dosta problemi, te jako mnogo naglaska stavljamo na to da se smanji jednakost po pitanju prihoda kako što se tiče minimalne plaće, tako i što se tiče um, nekakvih socijalnih davanja za minimalni dohodak i e, to će svakako se nastaviti s tim radom. Što se tiče ulagačkih potreba, pa imamo procjene koje se dosta razlikuju naravno ali obično u Europskoj komisiji koristimo e, raspon e, za postizanje ciljeva iz Pariza, što znači da nam trebaju dodatna ulaganja između 180 do 290 milijardi eura godišnje dodatno do 2030. godine. Naravno, imat ćemo još i ambicioznije ciljeve kasnije kako se prilagođavamo, e, kako se približavamo tom cilju klimatske neutralnosti, jer ćemo imati veću potrebu za ulaganjem. Što se tiče toga da Europska investicijska banka postaje banka za klimu, da se brzo odmaknemo od onog cilja kojeg sada imamo 25% na cilj od 50%, da je to već ambiciozno, pa i za samu Europsku investicijsku banku. Mi sad raspravljamo sa Europskom investicijskom bankom da vidimo kako će oni postići taj cilj ali kao što sam rekao, potrebni su nam i drugi kanali za ulagačke projekte kako bi mogli s tim novcem e, financirati dobre ulagačke projekte. Vi ste spomenuli 15 milijardi eura godišnje za dodatno to financiranje EBA, pa obično možemo to onda povećati da dvije trećine dolazi od strane Eh, partnera, da dakle, da to bude onda 45 milijardi eura, što nas dovodi već, ako gledamo cijeli taj, eh, to razdoblje do ovog iznosa kojeg ste vi rekli. Imate 30 sekundi za dopunsko pitanje, budući da ste izvorno pitanje postavili malo podulje. Europska središnja banka će stvoriti 240 milijardi eura eh, u idućih godina. Zašto to ne bi sve uložili u klimu? Eh, imali smo nekoliko imali smo bankarsku krizu i u jednom tjednu smo riješili sva pravna pitanja da bi banke mogle dobiti pristup financiranju i spasiti se. Dakle, koliko možemo sa 240 milijardi eura ostvariti primjerice javnog prijevoza i drugih ciljeva u Europi? Dakle, možda ne bismo trebali špekulirati s tim novcem, već bi trebali to iskoristiti za smanjenih mjesta i za opće dobro Da, ispričavam se. Mislim da, kako bih odgovorila na vaše pitanje, bih e, trebao znati malo više o tom. Vi ste govorili o Europskoj središnjoj banci, o raspodjeli profita ili tako nešto sličnom. Nisam, ispričavam se, to baš dobro shvatio. Mario Draghi je rekao da će doći do e, quantitative easinga od 240 milijardi eura a znamo da je u prošlosti taj novac se iskoristio za a bilo bi bolje da ide za Oprostite, iskoristili ste vaše vrijeme. Što se tiče Europske središnje banke, naravno da se treba e, poštivati nezavisnost Europske središnje banke, to je što treba raditi komisija. Stoga mi ne možemo reći e, Europskoj središnjoj banci što treba napraviti sa svojim odlukama o monetarnoj politici. Ali koliko svačam Christine Lagarde kao novo izabrana predsjednica Europske središnje banke već sada spomenula to pitanje ozelenjavanja ulaganja i kamo treba ići ulaganja u središnje banke što se tiče što se tiče kvantitativnog popuštanja, ali nama, nije na nama da kažemo središnjim bankama što da rade. Gospodin Jakel Junas, izvolite, vaše pitanje. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospodine Dombrovski se čestitke na vašem radu tijekom latvijske krize, a i unutar e, komisije ovdje, Vaš naslov, e, ekonomija koja radi za ljude, znači da nam, su nam potrebni financijski sustavi koji rade za ljude. A tu bih vam ja predložio moju pomoć i pomoć drugih kolega kada se radi o tim jako velikim izazovima. No da skrenemo od nečeg specifičnijeg. Vi ste govorili o oporavku kolaterale, o, o otkupu kredita i tu su se više zadočili na sekundarno tržište za e, nepovratne zajmove što je dovelo do zabrinutosti po pitanju zaštite potrošača, budući da imamo trenutno zakonodavstvo primjerice direktivu o hipotekarnim kreditima koja ne jamči dostatnu razinu zaštite potrošača. Slažete li se s time koliko to stvara zabrinutosti, e, budući da su hipotekarni krediti velik sastavni dio financijskog tržišta? I možda biste mogli predložiti da se hipoteke isključi iz sekundarnog tržišta ili možda imate neke druge prijedloge s tim u vezi. Hvala. Hvala ovaj prijedlog na kojeg ste se referirali. Tiče se našeg akcijskog plana da smanjimo e, razinu e, naplativih zajmova, dakle da u našim bankovnim sustavima smanjimo taj udio takvih kredita kako bi banke mogle onda posuđivati novac e, stvarnom, stvarnom dijelu gospodarstva. Jedan od prijedloga kojeg sada razmatramo je to da otvorimo sekundarno tržište za nenaplative kredite, što se ne tiče samo hipotekarnih kredita, ali tu smo jasno rekli da prodaja kredita na sekundarnom tržištu ne znači da se treba smanjiti s time zaštita vjerovnika i možemo se naravno složiti oko toga da moramo imati najbolje standarde zaštite potrošača, pa i kada se radi o hipotekarnim kreditima i da to imamo i u direktivi o hipotekarnim kreditima. Dakle, iz tog kuta gledišta mi svakako radimo sa državama članicama u kojima imamo visok udio takvih eh, nenaplativih zajmova, te gledamo kako se može zaštititi ranjive eh, vjerovnike kada mm, neki iskorištavaju tu izloženost e, nenaplativih kredita. Ima nekoliko država koje su uvele posebne sustave za pružanje podrške osjetljivim vjerovnicima u tom kontekstu. Te je to nešto što mi podržavamo na naravno uravnotežen i razmjeran način. No isto tako je važno pobrinuti se da vjerovnici na kraju ne budu previše zaduženi. To se tiče toga da se dobro provjeri njihova sposobnost prozivanja kredita prije nego što dobe kredit. 15 sekundi za nastavno pitanje. Hvala. Budući da ste rekli da vam je namjera jasno da želite završiti bankovnu uniju i da želite izgraditi uniju tržišta kapitala, mislim da bi jedna unija potrošača bila tu isto tako dobar prijedlog. Evo dva primjera. Aspekti zaštite potrošača financijskih usluga. S tim u vezi je provedena studija 2014. godine pod vodstvom Europskog parlamenta. Europska komisija je također sudjelovala u tome tu se govorilo o financijskoj pismenosti i pružanju informacijama potrošačima kao nečemu što je e, potreban ili ne dovoljno razrađen element. A kaže se tamo i da je potrebna sustavna zaštita potrošača. Zatim druga referenca tiče se britanskog primjera koji imaju jednu kontaktnu točku koja regulira sve one koji pružaju informacije potrošačima i čime se zajamčuje onda integritet tih informacija. Mislite li da bi mogli na taj način možda nadopuniti ovaj sustav jedinstvenog tržišta u Europi, da imamo nešto tako slično za zaštitu e, potrošača. Da završim jednu rečenicu koju sam htjela, htio reći o zaštiti dužnika. Da isto tako trebamo uvesti neke zaštitne mjere u slučaju kada imamo kredite u stranim valutama. Da kada dođe do negativnih razvoja u valuti da se isto tako zaštite dužnici. Što se tiče zaštite potrošača, tu se u potpunosti slažem s time i to je bio jedan model kojeg smo mi iznijeli na razmatranje kada se radi o modelu Twin Peaks, o Europskom tijelu za nadzor, da dakle jedno tijelo za nadzor se bavi zaštitom potrošača i financijskim ponašanjem, a da se drugo tijelo bavi prudencijalnim e, pitanjima. No za taj predlog nismo dobili podršku i stoga imamo sada ovu trenutnu strukturu europskih tijela za nadzor. No, mi radimo isto tako i na tome kako možemo snažiti taj aspekt zaštite potrošača što se tiče informacija isto, pa i putem akcijskog plana e, za pružanje zaštite malim ulagačima. Gospođa Rafaela, vaše pitanje na jednu minutu. Ja ću govoriti na nizozemskom. Dobar dan, gospodine Dombrovski, ste dobrodošli ovdje. Za snažnu ekonomiju su nam potrebne jednake prilike za sve, neovisno o njihovim pozadinama ako se ljudi ne mogu uključiti na tržište, onda ne mogu doprinijeti zajedničkom blagostanju. To se dugo zna i to zna dobro Europska komisija, ali mi smo sada od 2019. godini i ipak žene nemaju jednake mogućnosti u karijeri poput muškaraca ili osobe s invaliditetom ili osobe s kroničnim bolestima koje koji su zanemareni. Mladi ljudi također imaju probleme pri pristupu u tržištu rada, a i seksualne i druge manjine imaju tu poteškoća zbog diskriminacije. No to ne bi trebalo biti tako na europskom tržištu rada. Svatko bi mogao moći iskoristiti ekonomiju koja je u cvatu, inače nećemo ostvariti e, ono što želimo. Što ćete učiniti kako bi te skupine više uključili na tržištu rada? Pa to je zapravo upravo jedno načelo Europskog stupa socijalnih prava gdje se jasno govori o jednakosti u prilikama, da je to jedno od vladajućih načela, te se tamo traži jače djelovanje što se tiče nedovoljno zastupljenih skupina. Što se toga tiče, mi ćemo dakle nastaviti promicati podršku za adekvatan prihod, za bolje mogućnosti za financiranjem onima kojima je to potrebno. Ove godine je 14 država članica zaprimilo e, preporuke za pojedinačne zemlje u okviru europskog semestra e, da moraju ojačati svoje, svoje sustave socijalne zaštite, uključujući pristup uslugama te onda smo to još isto tako nadopunili i sa financiranjem iz europskih strukturnih i kohezijskih fondova u sljedećem eh, proračunu Europske unije. Postoje različite skupine koje su nedavno zastupljene i gdje imamo eh, niže socijalne rezultate nego za drugih. Jedna skupina su isto tako ljudi eh, sa migracijskim pozadinama gdje se vidi da integracija i rezultati na tržištu rada, da su svi ti rezultati obično lošiji nego oni za opće stanovništvo što je kako socijalni tako i gospodarski problem jer to podriva produktivnost eh, svih tih osoba što znači da unutar strategije o migracijama radimo primjerice za uspješnu integraciju migranata što se tiče tržišta rada i priznavanja njihovih vještina, da imaju jedan ubrzan postupak za pristup tržištu rada, evo to je samo jedan primjer, ali u svakom slučaju načelo jednakih prilika je tu, te će komisija i dalje to eh, rigorozno primjenjivati naknadno pitanje, izvolite, hvala vam na tom odgovoru. Da, izuzetno je važno da sada doista govorimo o specifičnim problemima specifičnih skupina. Spomenuli ste ljude s invaliditetom koji su nedovoljno zastupljeni u 40, sa 40% ili mladi sa 15%. Zatim razlika u plaćama između žena i muškaraca. Rađe znači, znači bih čula konkretnije prijedloge kako mislite poboljšati te brojke, kako bi te brojke opale i kako bi te osobe doista dobile podršku na, na tržištu rada. Možete li mi tu dati neke konkretnije informacije o tome? Pa vi ste spomenuli neke skupine gdje moramo poboljšati rezultate na tržištu rada. Što se tiče mladih, konkretno tu mislimo e, pojačati onu zaštitu koju im pružamo u jamstvu za mlade. To je jedna inicijativa koju sam pokrenuo u okviru našeg akcijskog plana za Europski stup socijalnih prava. Što se tiče e, rodova, tu ćemo imati jednu zasebnu strategiju između ostalog gdje ćemo se baviti pristupu za žene na tržištu rada i isto tako i tim pitanjem razlike u plaćama. Kao što znate, novo izabrana predsjednica gospođa von der Leyen je rekla da je jako stalo to pitanje od jednakosti i to će svakako biti važan dio našeg rada u komisiji. Zatim isto tako da još e, nadalje podupremo e, ljude s invaliditetom, to će također biti visoko na programu Europske komisije. Gospođa Danuta Hibner, naša posljedna govornica, imate jednu minutu. Hvala vam. Ovo vrijeme još ne utkucava za mene. Htjela sam samo reći, gospodine potpredsjedniče, da ovo saslušanje jasno pokazuje da se dosta toga napravilo kao reakcija na prošlu krizu. Naravno da imamo rupe, imamo nedostatke, posao još nije završen. Pa i što se tiče mehanizma za smanjenje rizika koji još nije uspostavljen, o tome smo razgovarali i vrlo nam je drago što ste rekli da ste spremni podijeliti nam detalje o tome. Ali što se tiče reakcije na prošlu krizu, tu treba reći nešto važno. Naime, stvoriti institucije institucijski policijski okvir koji će biti otporan e, i snažan, koji će biti spreman i za budućnost, to je jedna druga stvar. Slažemo se kamo trebamo ići, ali moje pitanje upućeno vama je zapravo to da mi osobno kažete kako procjenjujete koliko smo mi kao europodručje danas dobro opremljeni, da smo spremni za ono što će donijeti budućnost, dakle kako vi to procjenjujete. Hvala vam na tim pitanjima. S jedne strane bi mogli reći da je ekonomska monetarna unija i naše europodručje da je danas bolje opremljeno u svakom slučaju za nošenje sa budućim šokovima nego prije prošle krize zato što je mnogo toga već napravljeno. Imamo europski semestar, naš ciklus, za gospodarsko i fiskalno upravljanje gdje se snažno naglašava i taj socijalni aspekt kao što smo rekli danas. Imamo eh, europski stabilizacijski mehanizam kako bi podupale države u europodručju koje se nađu u poteškoćama. Imamo eh, bankovnu uniju sa jedinstvenim pravilnikom, sa jedinstvenim mehanizmom eh, za sanaciju jer su na posljedku sve te krize počele kao financijske krize, što znači da Europska središnja banka isto tako svoju monetarnu politiku koristi u tom smislu, uključujući i Eh, ono pitanje eh, izravnih transakcija, što je bilo važno u eurokrizi. Sve u svemu smo dakle bolje opremljeni nego prije, ali dalje nismo gotovi sa svime time. Moramo još uvijek zaključiti sa ekonomskom monetarnom unijom. Treba nam eh, fiskalni instrument za europodručje, to smo već rekli, proračunski instrument za konkurentnost i konvergenciju, treba nam stabilizacijska funkcija, trebamo dovršiti bankovnu uniju, Eh, backstop, eh, sanacijski fond, EDIS, Unija tržišta kapitala treba se podići na sljedeću razinu i stoga imamo dosta toga još napraviti. I naravno, države članice su te koje moraju nastaviti sa gospodarskim politikama, čime će ojačati svoju otpornost. Mnogo toga smo napravili, ali još više toga treba napraviti, a ja osobno Europska komisija, mi smo spremni raditi na tome. Gospođa Hibner, naknadno pitanje. Hvala vam. Htjela bih se vratiti na pitanje Brexita. To nije u vašem mandatnom pismu, ali znam da je velik dio te odgovornosti za Brexit povjeren vama, posebice što se tiče e, pripremanja na to. Doista se nadam da neće doći do Brexita, ali sada je vjerojatnost izuzetno visoka. I što mislite kao Europska unija, gdje smo sada kada se radi o E, mjerama u hitnom slučaju što se tiče stanja pripremnosti na Brexit i financijskih usluga i možda da kratko kažete kako mislite da je industrija, da je sam poslovni sektor pripremljen za takve eventualnosti. Hvala. Uh, što se tiče Brexita, naš cilj je da se izbjegne izlazak bez dogovora. Ali kao što znate, vremena je sve manje i još nismo blizu svoga cilja. Još prije nekog vremena smo ocijenili situaciju zajedno sa Europskom središnjom bankom, Europskim nadzornim tijelima kada je riječ o pripravnosti financijskog sektora. Zaključak je bio da će biti potrebno donijeti određene mjere kako bi se sačuvala financijska stabilnost i one su već usvojene. Dakle, govorimo o tamošnjim eh, depozitorijima, odlukama o izuzeću i vrlo blisko surađujemo sa nacionalnim e, tijelima kako bismo se osigurali da se tržišta pripreme na odgovarajući način. Već smo e, prošli onaj rok koji je postojao dakle, za prvi E, Brexit. Dakle, umeđu vremenu je industrija dakle, dobila je više vremena da poduzme pripremne e, radnje i da se pozabavi eventualnim rezidualnim rizicima. Hvala. Došli smo do kraja druge runde pitanja. Zahvalila bih e, članovima odbora na pitanjima i kandidatu za povjerenika na odgovorima. Prije nego što dovršimo ovo saslušanje, pozvala bih izvršnog potpredsjednika i kandidata za povjerenika da nam se obrati sa svojom zaključnom izjavom u trajanju od pet minuta. Izvolite, imate riječ. Uvažene predsjednice, uvaženi članovi odbora, prije svega hvala vam na, ovoj, na ovom bogatom i stimulirajućem e, saslušanju, koliko me potvrdite na ovom obnašanju, na ovu dužnost. Ja ću doista staviti naše sugrađane u središte svih europskih politika. Osigurat ću se da se ne bavimo isključivo ekonomskim rastom, već da on bude održiv i inkluzivan. Ja ću e, se redovito nalaziti sa kolegama. Tu je kolegica Eliza Ferreira za koheziju, potom kolege koji se bave gospodarskim pitanjima, unutarnjim tržištem, trgovinom, socijalnim pitanjima. A tu su i drugi izvršni potpredsjednici Vestager i Timmermans. Kao što sam već rekao u svojim uvodnim riječima, zajedno smo jači. Jedna jedina država članica ne može sama rješavati sve ove složene probleme i zato bismo trebali raditi zajedno. Još jednom hvala svima na ovom saslušanju. Thank you. Thank Hvala vam, gospodine Dombrovskis. Hvala vam na vašim odgovorima. Što ste nam rekli koje su vaše namjere kada je riječ o produbljivanju ekonomske monetarne unije, vaše vizija vezana uz pakt o stabilnosti, potom dovršetak bankovne unije i dovršetak unije tržišnog kapitala. Tu je također pravedno porezno oporezivanje, borba protiv prava pranja novca Puno je toga što ulazi u nadležnosti odbora Ekon i što brine naše građane i zato vam još jednom hvala. Dajem, e, predam riječ svojoj kolegici. Hvala vam gospodine Dobrovskis, hvala svima vama. Imam još, radila sam na, na već dva saslušanja, da ste vi bili poprilično disciplinirani, to nam je olakšalo zadaću. Dobro smo se držali dodeljenog vremena. Htjela sam e, reći nekoliko riječi na kraju, ali odustaću jer ste se već svi već ustali i odlazite. Hvala vam, e, gospodine povjereniče, sretno.